Dear colleagues, please. Dragi kolege, molim vas, izvolite sjesti. Želim bih pozdraviti povjerenicu Margarete Vestager. Želim dobrodošlicu na razmjenu gledišta u okviru ovog strukturnog dijaloga sa ekonom. Ovo je prvi strukturni dijalog koji održavamo 2017. nakon glasanja u veljači o godišnjem izvješću o tržišnom natjecanju, a isto tako se ovaj sustav država na tužan dan eh, na obljetnicu jedne godine od eh, groznih prisutskih eh, tržiških napada koje smo spomenuli jutros i koje smo obilježili na plenarnoj pred vječnicom. Danas jedan kada komisija predlaže prijedlog za direktivu za jačanje uloga tijela zaštitu tržišnog natjecanja i e, funkcioniranje tržišnog natjecanja. Dakle, to je mješovito pravni temelj e, koji doista cijenimo. Dakle, to će biti jako relevantan dosije. Sjećate se da smo radili na tome i da smo imali saslušanje seminar na tu temu. Dakle, to je dosije o su zakonodavstvu koji je od ključnog značaja za valjeno funkcioniranje našeg jedinstvenog tržišta. Dakle, e, to isto pozdravljamo taj prijedlog i zahvaljujemo povjerenici na njenom poslu i sigurno velikom trudu kako bismo dobili ovaj prijedlog utemeljen na sučivanju i tržišnom natjecanju. Sada predam riječ povjerenici, onda ćemo imati uobičajena pitanja i odgovor. Izvolite, Margaret, imate riječ. Najpša hvala i hvala vam što ste obilježili ovaj dan, jer upravo danas e, obježavamo godinu dana od terorističkih napada koji su potresli Brisel. Mislim da je važno zastati na trenutak u našim životima i odati počast svim onima koji su izgubili obitelji, voljene i bliske osobe i svim onima koji su pomogli, koji će pomoći da se oporavimo od toga. Mi kao građani Europe, država članica, države članice i europske institucije, mi ćemo nastaviti. Nastaviti raditi zajedno i suprotstavljati se terorizmu i nastavljati raditi s ciljem mira i slobode. Kroz tri dana obilježit ćemo 60. obljetnicu potpisivanja ugovora iz Rima. I to predstavlja, tada je postavljen temelj za divnu suradnju. I tada je post, su postavljeni temelji također i za jedinstveno tržište. Znate, vjerojatno se slažete s tim mi imamo taj strasni poziv da zadržim, zaštitimo tržišno natjecanje kako bismo zaštitili sve potrošače diljem Europe, da se postaramo da mogu raspolagati kvalitetnim i dostupnim proizvodima i uslugama. No, provođenje tih pravila nije isključivo posao komisije. Što više? U razdoblju 2014. do do 2014. više od 80% tih pravila koja se tiču zaštite tržišnog natjecanja donijela su nacionalna tijela zaštite tržišnog natjecanja. To je impresivno, to pokazuje očutu potrebu za jakim nacionalnim tijelima zaštite tržišnog natjecanja kako bi naši sugrađani uživali e, korist e, tržišnog natjecanja i aktivnog tržišta i gospodarskog rasta koje potiče zapošljavanje. I naravno, ključnog značaja također i za tijela da raspolažu ovlastima koje su im potrebne i želim vam zahvaliti predsjedniče na srdačnim riječima koje ste izrekli na početku, jer mi smatramo da je jako važno imati taj dvojni temelj moći također surađivati s parlamentom, s predstavnicima, s izabranim predstavnicima stanovništva u svakoj od država članica, jer kako bismo mogli raspraviti i postarati se da će tijela, nacionalna tijela zaštitu tržišnog natjecanja raspolagati potrebnim alatom kako bi provodili tržno natjecanje i to na adekvatan način kako se ne bi moglo izbjeći u jednoj zemlji nešto što se e, radi, dakle kako se ne bi u jednoj, u jednu zemlju moglo pobjeći od nečega što se uradilo u drugoj. Godišnje izvješće, mišljenje o godišnjem izvješću za tržišno natjecanje koje je parlament usvojio prošlog mjeseca traži od komisije da predloži europsko zakonodavstvo koje će se postarati da nacionalna tijela za tržišno gospodarstvo raspolažu sa potrebnim ovlastima. I kao što rekoh, prijedlog je tu. Bili smo brzi. Ne, to već starija stvar jer je utemeljena na e, javnoj konsultaciji pokazuje ne samo da nacionalna tijela zaštite tržišnog gospodarstva trebaju raspolagati s potrebnim instrumentima, već tu je poslovni sektor, udruge potrošača s kojima smo se konsultirali koji podržavaju naš napor. Što namjeravamo raditi zajedno s vama? To je da imamo nacionalni pokanički program koji treba bolje funkcionirati kako bi poduzeća koja su sigur da poduzeća budu sigurna u to što trebaju napraviti i kako će, kako će se prema njima postupati ako prijave kartele. tražimo također da nacionalna tijela raspolažu sa sredstvima i osobljem kako bi mogli obavljati svoje, e, svoje obveze i što bi im isto tako trebalo zajamčiti nužnu neovisnost kako na njih ne bi utjecale vlasti vlade, već da mogu raditi, djelovati na e, činjenicama, dokazima, pravnoj praksi. Tu isto tako trebamo ukloniti prepreke, dakle, moguć, zajamčiti mogućnost da se odrede globe kazne kako bi poduzeća e, dobro razmisla prije nego što bi se usudila prekršiti zakon. Naravno, uz ovlasti idu i velike odgovornosti i sva tijela za zaštitu tržišnog moraju u potpunosti poštovati svoje obveze, oblasti i poštovati pravo na zaštitu e, što je također rečeno u ovom tekstu. Dakle, nadam se da ćemo moći nakon dugotrajnog postupka zajamčiti da potrošači u diljem Europske unije izvuku najbolju korist od e, jedinstvenog tržišta i kad kažem trebamo dobro raditi, ne mislim samo na bolje cijene i veći izbor, već mislim ovdje na gospodarski rast i zapošljavanje. Još jedna tema koja je, o kojoj smo nedavno puno razmišljali, a to je kako tržišno natjecanje može pomoći poljoprivrednicima da imaju održiv, održive prihode. Pravila nisu tu samo kako bi držale cijene niskima za Potrošače također trebaju zaštiti tržišno natjecanje o kojem ovise poljoprivrednici. Ove godine e, Europski sud e, je donio odliku o kartelu za e, stočnu hranu koja sadrži fosfate i tu imamo globu od više od 175 milijuna eura. Isto vrijedi i za spajanje poduzeća. Naime, globalna industrija za pesticide i usjeve je transformirana nad trima spajanjima koji bi mogli od šest velikih e, najvećih proizvođača, šest velikih najvećih proizvođača pretvoriti u samo tri. Dakle, mi pazimo na ta spajanja kako e, potrošači ne bi bili na gubitku. No, prije nego što to, nego što dopustimo takva e, spajanja, moramo spostaviti uvjeriti da neće doći do porasta cijena i nastojimo obeshrabriti potaknuti proizvođače da i dalje rade na novim proizvodima koji će biti sigurniji i za e, poljoprivrednike i za okoliš. Naravno, ovo nije nešto o čemu samo, e, čime se bave samo Europska komisija. Puno toga mogu sami napraviti kako bi njihova poljoprivredna gospodarstva bila profitabilna i mogu se udruživati, e, spajati procesuirati, skladištiti i distribuirati svoje proizvode. Na taj način mogu štediti novce, dodati vrijednost e, na tržištu i isto tako e, ostvariti i veću dobit. I ako to valjano naprave, njihova gazdinstva mogu i biti održivija otpornija, a isto tako možemo sačuvati niske cijene za potrošače. Tako smo prije godinu dana proizveli smjernice za e, proizvođače koji proizvode masno ulje, govedinu i e, obradive nasade, kako e, djelovati, kako se udruživati i biti učinkoviti. Povjerenik Hogan i ja blisko surađujemo kako bismo vidjeli što još možemo napraviti i kako bi tržišno natjecanje bilo jednostavnije i bolje za poljoprivrednike. Pustite da kažem također i par riječi o državnim subvencijama. U zadnjih nekoliko godina komisija je radila na proširenju opće uredbe o skupnim izuzećima i e, semafor e, o državnoj e, pomoći o državnim subvencijama je upravo napravljen i objavljen prije tjedan dana. 2013. godine skoro trećina novih državnih subvencija je morala dobiti našu, naše odobrenje prije nego što bi bilo puštene, dopuštene, a sada je ta brojka spuštena na 4%. Dakle, samo 4% državnih subvencije trebaju dozvolu prije nego što počnu funkcionirati. E, mi ćemo sada to proširiti na malozračne luke i luke i nadam se da će ta brojka biti još niža kako bi države članice mogle brže i učinkovitije dakle, realizirati svoje ideje, pružati državne subvencije, državnu pomoć na najučinkovitiji način. Također radimo na tome da objasnimo kada državni novci ne predstavljaju državnu subvenciju. Prošlog ljeta objavili smo obavijest o tome što znači pomoć, odnosno subvencija. I ta obavijest objašnjava što se obračunava, a što je još važnije što se ne obračunava kao subvencija, dakle čime se komisija neće baviti. I evo primjera, mi smo na primjer donijeli čitav niz odluka kako bismo pokazali da lokalne, lokalne ulaganja nisu državno ne subvencije jer ne utječu na tržno nacanje na europskoj razini. Tu se može, na primjer, raditi o e, poboljšanju infrastruktura u maloj nizozemskoj luci koju koriste skoro isključivo lokalni e, ribari koji love kozice ili e, mala ulaganje u malu luku na njemačkom otoku Four gdje imamo stanovništvo od samo 8000 ljudi. A postoje s druge strane neke stvari koje naravno mogu utjecati na tržišno natjecanje, ali što se tiče drugih stvari, to je na državama članicama da odluče o čemu se radi i uopće nije na nama. Dakle, e, izmičući se tako, možemo pomoći tržišnom natjecanju i djelovati na onome gdje je jako važno naše sudjelovanje. kao što sam rekla, možemo se onda fokusirati na stvari gdje je važno naše djelovanje, kao što su selektivne porezne olakšice koje ne bi trebalo utjecati na tržišno natjecanje. Naravno, imamo nova pravila transparentnosti koje se prema kojima svaka porezna olakšica, odnosno državna subvencija od preko 150 milijuna mora biti e, objavljena online. U devet mjeseci od kako se to pro, ta mjera provodi 1700 e, bespovratnih e, sredstava je objavljeno online se vrijedi i za svaki vid državnih subvencija koje iznose preko 150 milijuna, treba ih eh, evaluirati da se vidi da li ostvaruju svoje ciljeve. Trenutno države članice rade na evaluaciji 33 programa koje ukupno vrijede eh, čija ukupna vrijednost iznosi oko 38 milijardi eura godišnje. Također imamo odgovornost omogućiti nacionalnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja olakšati posao. Zato blisko surađujemo s državama članicama, surađujemo naravno zajednički i pojedinačno na partnerstvu kako bismo spostarali za tržišno natjecanje koje pružaju ne dovodi u pitanje tržišno natjecanje. Dakle, kako subvencije koje dodjeljuju ne dovodi u pitanje tržišno natjecanje. I to je smisao dakle, ovog teksta. Želimo spostarati da nacionalna tijela za tržišno natjecanje raspolažu adekvatnim ovlastima i to je nešto što ste vi, što je vaš odbor e, jako podržao, tako da sam jako zadovoljan što, je Europski, što će Europski parlament imati veliku ulogu u ostvarivanju toga i naravno ja vam stojim na raspolaganju kako bismo raspravili o pojedinostima ovog predloga. Naravno, veselim se tome i isto tako i razmjeni gledišta. Hvala. Hvala vama. Mi smo jako brzi bili na ovom dosijevu, već smo jučer imenovali izvjestitelje i pregovarački tim i naravno cijenimo svaku suradnju kako bi ovaj dosje bio uspješan i općenito sve što ste spomenuli. Sada počinjemo sa prvim govornikom Markusom Feberom koji je samo koji je predsjedatelj našeg odbora za tržno natjecanje. Izvoli Markus. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospođi povjerenici i kao prvo čestitam na danas podnesenom prijedlogu. Mi ćemo naravno intenzivno pratiti rad na tom zakonodavnom prijedlogu i e, sve ono što se odnosi na nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Svjesni smo toga da postoji razlika u razini kvalitete rada različitih tijela. Ima ovdje nekoliko stvari o kojima bih želio govoriti. Prvo Madeira. E, glavna uprava za zaštitu tržišnog natjecanja dopustila je Madejli e, poseban porezni režim e, poreza na dobit sa vrlo niskim poreznim stopama. Dugo sam se bavio ovom temom i istraživao i ustanovio da Madeira funkcionira isto kao Bahami ili Panama i možete pogledati i rezultate tog istraživanja. Kakvo je vaše stajalište glede toga? Drugo pitanje, međunarodna dimenzija prava na području zaštite tržišnog natjecanja. E, komisija je e, sklopila sličan sporazum e, s Kanadom kao i sa Švicarskom, međutim on još uvijek nije ratificiran. Možete li nam pobliže reći u čemu je problem i zašto još nije ostvaren napredak s Kanadom? i što možemo učiniti da dođe do ratifikacije. E, treće tematsko područje o kojem bih nešto želio reći odnosi se na glavnu upravu za zaštitu tržišnog natjecanja koja je prošle godine donijela neke problematične odluke u odnosu na osiguranje e, novčanih uloga i tu se radi o pitanju kada je moguća dokapitalizacija banaka iz E, osiguranja učešća, a postoji restriktivno ograničenje i tumačenje jer bi se moglo dogoditi e, da odredbe iz ove uredbe ne mogu biti primijenjene s obzirom na preventivni učinak. Znači, Europska komisija je u veljači u sklopu izvještaja o bankovnoj uniji pozvala na E, razmatranje državne potpore u smislu e, da se preventivne mjere za osiguranje e, uloga doista provedu u dijelo. Hoćete li ispuniti taj zahtjev? Hvala. Uh, Što se prvog pitanja tiče Madeire, zamisao svojevrsne slobodne zone naravno se potakne rast u regiji. Imajući to na umu i dalje je potrebno pridržavati se pravila o državnoj potpori. Zbog toga Uz informacije koje dobivamo trenutno smo u kontaktu sa državnim tijelima portugalskim kako bismo shvatili što se ondje doista događa. Istodobno može se dogoditi da Imamo neka pitanja gdje se radi potpori, odnosno izbjegavanje plaćanja poreza, što je važno za nadležna porezna tijela. Tako da obje stvari mogu vrediti istodobno, to još moramo ustvrditi, ali počeli smo se raspitivati o tome. Što se kao drugog, druge generacije sporazuma o udruživanjima tiče, drago mi je da su pregovori gotovi. Sljedeći korak odobrenje u vijeću kako bi se to potpisalo i poslalo u parlament. Dakle, vrlo sam zadovoljna što smo mogli izvršiti pritisak kako bi se stvar mogla zaključiti i finalizirati što je prije moguće, jer smatram da je to dobra stvar. Što se tiče banaka i jamstva štednih uloga, oni su namijenjeni da, ukoliko imate stotinu tisuća primjerice uloženih, da se jamči ta ukupna svota novca. Imali smo malo slučajeva u praksi koji bi pokazali da ukoliko se, kada se koriste sasvim privatni mehanizmi, da u takvim slučajevima nije na nama da odlučujemo kako se upravlja tim fondovima, no tada to mora biti privatno. Ako se radi o nečemu na temelju naloga države ili su državna sredstva uključena, tada se već ulazi u područje državnih potpora. Dakle, to smatram da su vrlo važna, važni fondovi. Nemam najsvježije podatke o tome jer to nije u mom portfelju. Dakle, kako napreduje integracija fondova za depozite. Mm, nismo započeli mjerenje vremena, tako da zapravo nemate više preostalog vremena za postavljanje pitanja. Prvaš Berez. Hvala povjerenice. U predmetu Apple, irska vlada je uložila žalbu na odluku, te je Apple također i revidira 14 točaka iz odluke komisije. I izgleda da smo ponovno se upustili jednu dugu bitku, tako da bi bilo možda korisno da nam kažete kako stvari stoji i kako vi mislite da bi se to moglo nastaviti. Zatim što se tiče algoritama umjetne inteligencije i Google-a, prošlog tjedna u Berlinu ste izrazili zabrinutost po tom pitanju. Naime, vidimo da u Sjednjim američkim državama se razvijaju jednake brige, tako da bi možda bilo dobro da nam kažete kako vi doživljavate razvoj svo, svoje intervencije u izradi umjetnih cijena tih algoritama, umjetne inteligencije i Google-a. Izgleda se tu prvenstveno radi o problemu povezanim uz resurse, no da li se iza toga svega, da li se provode istrage koje se mogu ticati također e, zloporaba o kojima nam nešto možete reći. Uh, Kao što ste rekli, i Apple i Irci su se žalili na odluku u slučaju Apple-a koja je sada pred sudom. I tako da i sud određuje vremenske okvir. za rad na tom slučaju. Ne znam hoće li to trajati dugo ili kratko. Mi smo se pripremili na to da izložimo najbolje moguće argumente iz očitih razloga. Ali to ćemo učiniti i ako dođe do manjeg slučaja žalbi, priziva kako bismo imali kvalitetan rad na pojedinim slučajevima i podržali činjenicu da se radi o Uniji koja se temelji na vladavini prava, što smatram da je vrlo važno. I dalje radimo sa Ircima što se tiče povrata sredstava, malo došlo do natezanja jer se radi o vrlo velikom iznosu. Što se tiče iznosa drugih slučajeva godine, Starbucks i Fiat, oni su dovršeni, tu također imamo žalbe na sada je već novac na zatvorenim računima, sam, dakle, povrat novca je izvršen i mislim da dosta dobro napredujemo u programu Belgen. To je malo složenje jer imamo 35 različitih poduzeća u cijelom cijele scheme tako da se mora porezno analizirati svaku posebno, ali radimo trenutno na tome i dobro napredujemo. U slučaju Apple, naravno surađujemo sa Irskom kako bi se stvari odradile, jer važno je do samog povrata i dođe. Jasno mi je, dakle, da je potrebno osmisliti kako zadržati taj iznos novca, jer bi moglo proći dosta vremena prije nego što vidimo hoće li to ići u irski proračun ili će se nešto drugo dogoditi s time. Što se umjetne inteligencije tiče, mislim da je važno za poslovne subjekte da kada naručuju ili izrađuju algoritme da razmišljaju o sukladnosti u smislu dizajna. Dakle, bilo mi nadahnjujuće slušati ljude koji rade na temelju regulativa privatnosti i brinu se o tome da privacy nije samo nešto što se dodatno na to nadovezuje, već da je to nešto o čemu se razmišlja od samog početka rada. I to bi trebao biti i stav kada se radi na poslovnim algoritmima. Naravno što je situacija naprednija, što složeni rad, to su i složeni algoritmi, time su važniji, no, odgovornost uvijek završava na ljudima. Do sada nismo imali algoritme koji sami ili međusobno rade na namještanju cijena, to je ipak još uvijek nešto u pozadini čega su ljudi, tako da je moguće utvrditi tko je za to odgovoran. No isto tako, ako se radi o umjetnoj inteligenciji koja je odgovorna za namještanje cijena, i dalje su ljudi ili poslovna zajednica odgovorni za to. Do sada nismo istraživali nešto takvoga, no smatram da je na mjestu reći da očekujem da do tako nečega doći. Dakle, u SAD je ova rasprava već otvorena, trebali bismo ju otvoriti i ovdje. I trebali bismo svjesni biti da u razvoju naših računalnih alata moramo biti sposobni detektirati tako nešto. I isto uzeti obzir e, brigu građana i druge pitanje, druga pitanja. Dakle, tu je rasprava otvorena, razmišljamo kako ostati spremni, kako ni građani niti klijenti ne bi izgubili. Hvala, Pirko Ruhonen, Lernin ima riječ. Hvala. Povjerenice, do sada ste odlično radili u borbi protiv nepoštene porezne konkurencije u Europskoj uniji. Na tome zahvaljujem. Malen broj ljudi bi u 1990-ima mogao pretpostaviti smjer u kojem će se kretati europsko zakonodavstvo eh, o državnoj potpori početkom ovog stoljeća. Eh, sjajno je da se možemo dakle baviti eh, poreznim olakšicama kao neprihvatljivom državnom potporom ukoliko se tim narušava porezna osnovica drugih zemalja, jer se još uvijek na neki način tako stvara nezakonita državna pomoć. Dakle, Irska i Luksemburg su imali takve slučajeve i slučajeve protiv Googlea ili Starbucksa i to je dobar način borbe protiv agresivnog poreznog planiranja. Na taj način se može poštena konkurencija između poduzeća podržati. Uzimajući u obzir koliko su važna ova pitanja državne potpore za cijelu Europsku uniju, bilo bi zanimljivo čuti vaše stajališta o budućem e, smjeru e, europskog režima o e, državnoj potpori. Dakle, gdje bi trebalo razgraničiti stvari po vama što se tiče vaše nadležnosti za tržišno natjecanje i da li se trenutni slučajevi usredotočuju na porezne olakšice koje su dobre na Apple i Starbucksu Da li to ovisi o Europskom zakonu o tržišnom natjecanju i hoće li doći do novog razvoja, novih inicijativa u sektoru oporezivanja? Nadalje, zanima me da li ste dobili svu potrebnu podršku Europske unije država članica kako biste istražili i radili na ovim slučajevima. Imali tu kakvih uskih grla koje bismo mogli riješiti kako bi se riješilo pitanje štetnog tržišnog natjecanja u smislu porezne politike. Hvala. Prije svega hvala lijepo na riječima do sada ostvarenim aktivnostima. Nastavit ćemo sa svojim radom alat državne potpore je nešto što se usredotočuje na pitanja gdje se to smatra selektivnom prednošću, gdje utječe na trgovinu i gdje su državi, državni resursi dovedeni u pitanje. A to konkretne porezne olakšice kad kada čini periodično očitim e, kandidatom za primatelje nezakonite državne potpore. Tekom godina pokušalo se onemogućiti državama članicama da sudjeluju u takvim aktivnostima nezakonite potpore i naravno mi ćemo pokušavati davati sve više smjernica po tom pitanju kako polako učimo na temelju ovih slučajeva. Dakle, s time ćemo nastaviti i kao ako poslovna zajednica plaća poreze, i vidi subjekte koji ne plaću svoje poreze, to je štetno za cijelu državu. Štetno je za tržišno natjecanje među poduzećima, isto tako je štetno za ljude koji rade u samim poduzećima. Kada dakle vide da nečije račune plaćaju drugi, to su porezni obveznici. Dakle, imajući to na umu, važno je napomenuti rad mog kolega Pjera Moskovićija, E, taj rad treba unaprijediti, jer trebamo bolju regulativu, primjerice zajednička e, konsolidirana osnovica poreza na dobit. To bi uvelike olakšalo malim subjektima poslovnim, koji su možda aktivni u svega dvije, tri države članice, kako bi točno znali koji porez moraju platiti. A većim subjektima bi bilo teže organizirati se na takav način da izbjegavaju plaćanje poreza. Transparentnost je još jedna važna stvar u tome da se pobrinemo da kao građani znamo što se događa u poduzećima ako oni doprinose, kao što doprinosi većina poduzeća našem, razvoju našeg društva. Kao i ja, znate da je okosnica europskog gospodarstva upravo mali i srednji poduzetnici. Oni plaću sve poreze, stvaraju radna mjesta, uzimaju stažiste i trebaju znati da mislimo na njih, da nisu sami u tome i da ćemo pozvati na odgovornost poduzeća i države članice ukoliko se e, zaključi da došlo do slučajeva nezakonite državne potpore. Ramon zajedna riječ. Hvala, dobrodošli na odbor Ekon. E, ni iznenađenje da ću se dovezati na antitrust slučaj Google-a i pitati, postaviti neka pitanja koja sam postavio i tijekom vašeg saslušanja u listopadu 2014. Prije sedam godina došlo je do optuže, optužbi protiv Google-a, a vi ste nedavno najavili da Gazprom i vaše službe su se odlučile dogovoriti nakon šestogodišnje razmirice. Moje pitanje možemo li očekivati isto tako i dogovor s Googlom. A drugo pitanje, uvijek govorite o pravu e, na obranu odvjetnika Googlovih. Naravno da na to imaju pravo, no ne mislite li da u sedam godina e, se dovoljno već poštivalo to pravo? I konačno, jesu li vaše službe završile sa analizom podataka kojim je Google podnio? Možda znate, u prošloj godini Foundem Yelp i drugi su morali zatvoriti svoje poslove i to upravo zbog ponašanja Google i utjecaja na njihova poduzeća. Kao što znate, vrijeme ide na ruku monopola i ne možemo više čekati. Trebalo bi donijeti odluku zbog čega ne biste najavili svoju odluku u ovom domu umjesto primjerice na kongresu protiv formiranja trastova u Chicagu sljedeći mjesec. Konačno, dakle, mi ne želimo znati tajni algoritam Google, ja ne želim niti formulu Coca-Cola znati. Trebamo samo pošteno tržišno natjecanje, e, to na prvoj stranici tražilica Google i svih njihovih usluga. Kao što znate, Google ima 92% tržišnog udjela, e, u mobilnom sektoru raste vrlo brzo, što znači da se samo broje oni podaci tijekom pretraga koji se pojavljuju na prvoj stranici. Hvala. Well, I e, neću ništa u Čikagu najaviti, tim više što sam morala otkazati taj put. Ali to nije zbog vas. Što se Google tiče, dosta se razgovaralo o mogućim e, dogovorima no iako je taj postupak pokrenut do sada nije bio uspješan ali zapravo je bilo mnogo bolje e, da je do toga došlo. Jer, kao što ste rekli, u tom slučaju neka poduzeća ne bi nastradila kao što jesu. Trenutno smo dakle u procesu s time da provjeravamo odgovore Google-a na naša pitanja i pojedine optužbe u njihovom prigovoru. I kao što sam rekla, ne znam hoće li slučajevi završiti pred sudom ili neće, no tko god je uključen u nekakav slučaj s komisijom treba znati da kvaliteta rada na tome i pravo na obranu je nešto što se, čega se pridržavamo do najvećih detalja, jer suprotno ćemo oduzeti legitimitet onome čime se bavimo. Također svjesna sam činjenica da smo danas svi mobilni tako da ne samo da je ovaj search case slučaj koji se bavi searchem prioritet, već i slučaj Androida, gdje kažemo da nas brine da je Google koristio Android, dakle operativni sustav na open source kodu, kako bi ostao dominantan na tržištu i kada prelazimo na mobilno korištenje njihove tražilice. I kao što sam rekla, to smatramo prioritetom jer se to možda događa, a, i u ovom trenutku ako dokažemo da smo u pravu u svom slučaju. To to naravno čini prioritetom. Kao što ste rekli, kada smo mobilni na svojim malim gadgetima, tada je ono sve što je važno zapravo rezultati na prvoj stranici. Par sekundi samo. Komisija ima ovlasti intervencije, molim vas učiniti to što je brže moguće. Prihvatit ću taj savjet. Paloma Lopez Bermejo. Hvala predsjedniče, zahvaljujem i povjerenici na tome što nam se ponovno pridružila. Imam dva pitanja na koja bih se nadovezala. Poljoprivredno tržište i tržište elektronike. Dakle, nedavno smo dobili priopćenja od komisije I što se tiče poljoprivrede, zahvalila bih vam što pružite tome važnost e, koju poljoprivreda izavrijeđuje. No ovaj tjedan smo dobili vaše odgovore na problematiku tržišnog natjecanja gdje su provedne aktivnosti protiv zlouporabe u poljoprivrednom lancu. Industrija je vrlo usredotočena na pesticide, sjemenje i svojvrstni monopol koji se stvara unutar Monsanta, ali istodobno imamo i lanac marketinga, supermarketi, e, sve više i više stišću i proizvođače i potrošače, a komisija smatra da ta mreža tržišnog natjecanja stvara probleme. Krajem 2016. objavljeno izvješće koja se bavi poljoprivrednim sektorom u kontekstu oporezivanja, pa me zanima koji su rezultati toga i kako ćete zaštititi male poljoprivrednike u Europi. Što se sljedeće teme tiče, u jednom pismenom pitanju zatražili smo objašnjenje o povećanju cijena struje u siječnju. Oni smo imali jednu vršnu vrijednost od preko 100 eura po megavatu u Francuskoj, Belgiji i Španjolskoj. No, nažalost, kao što se često događa s tim pismenim pitanjima, komisija nije na to odgovorila. I smatram da se ovdje radi o liberalizaciji tržišta električnom energijom koja doprinosi ovim e, mjerama koje je zapravo teško identificirati. A to znači da su oligopoli na oni koji mogu iskorištavati razlike između nacionalnih tržišta i u onih koji ulaze u tržište proizvodnje energije. Ne bi li dakle bilo bolje da se da javna tijela ovdje budu prisutnija uključujući kroz nacionalizaciju e, energije u svrhu provedbe ciljeva koje zakonodavac očito ne može provesti. Primjerice borba protiv siromaštva e, u smislu energetskog siromaštva i korištenja struje. E, imamo ovdje dva različita elementa u ovom pitanju koje se odnosi na poljoprivrednike. E, jedna je stvar ono što sam rekla na početku. Pokušavamo dati što konkretnije smjernice e, u smislu kako se poljoprivrednici mogu udružiti, kako bi zajednički imali skladištenje, isporuku i kako bi na taj način zajednički imali snažniji položaj u vrijednostnom lancu. Jer kao što ste rekli, naglasak je na inputu, a naravno e, sada e, je situacija takva da e, je još veća koncentracija, a pritom poljoprivrednici ipak trebaju profitirati od tržišnog natjecanja, ne samo u smislu cijena i kvalitete, nego i što se tiče inovacija, jer to je iznimno važno tržište i za inovacije kako bismo imali tvari koje nisu tako štetne za poljoprivrednike ili za okoliš. Ali kao što ste rekli, postoje koncentracije što se tiče ulaznih materijala, zatim jako puno poljoprivrednika, a onda ponovno postoji koncentracija u sljedećoj karici u lancu. Mi dajemo sve od sebe kako bismo osigurali da oni budu upoznati s ovim pravilima i da ih koriste. Svjesni smo toga da ako ste mali poljoprivrednik, onda vam trebaju konkretne smjernice kako to organizirati, kako uspješno funkcionirati. Možda ne možete angažirati odvjetnika koji će vam to pomoći ili ako angažirate odvjetnika ili pravnika, eh, onda bi oni trebali točno znati kako to učiniti. I eh, stvari se osim toga mogu učiniti boljima, eh, kako bi bolje funkcionirale. Druga stvar, kao što ste spomenuli, prije dva mjeseca je objavljen izvještaj, a ja sada surađujem s kolegom Filom Hoganom koji je nadležan za poljoprivredu i provjeravamo što učiniti dalje i tu govorimo o zajedničkoj e, e, vrijednostnoj podlozi. Tržišno natjecanje je dobra stvar, ali to treba funkcionirati tako i da od toga imate koristi na vašu dobrobit. I nadam se da ćemo to daljnje mjere moći uskoro predstaviti. Nažalost je e, sastanak odbora za poljoprivredu odgođen e, iz opravdanih razloga, ali naravno vratit ćemo se na to pitanje. Što se tiče e, pitanja električne energije, ono što vam je potrebno je regulator. Regulatorno tijelo koje koristi ovlasti za uređivanje tržišta električnom energijom kako bi se spriječile zlouporabe. E, ideje liberalizacije tržišta električnom energijom po mom mišljenju još uvijek stoje i valjane su, ali naravno morate e, uredno organizirati tržište kako bi služilo na dobrobit e, potrošačima. U Francuskoj su tijela ustanovila, nadležna tijela ustanovila nedavno da je došlo do zlouporabe monopoliste E, koji je e, zlorabio svoju bazu e, podataka s potrošačima i to je primjer djelovanja regulatornog tijela koje postupa na dobrobit građana. Sama ideja energetske unije sastoji se u tome da se ne bismo trebali ograničiti na nacionalno tržište, nego da električna energija može putovati preko granica. A osim toga, e, to treba omogućiti da sve veći broj nas e, koristi energiju iz obnovljivih izvora energije. I tu trebamo dalje raditi kako bismo riješili problem e, visoke vršne potrošnje jer onda ćemo imati e, veću fleksibilnost i bolju ponudu. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Ja bih imao nekoliko pitanja. Prvo pitanje odnosi se na kontrolu spajanja. Kod Facebooka e, nije postojala odgovarajuća informacija o tržištu, a sada postoje e, pravila. Smatrate li da trebamo nova pravila za digitalno gospodarstvo kako bismo se odgovarajuće bavili ovim pitanjima i što radite kako biste taj segment unaprijedili? E, drugo pitanje odnosi se na brzinu. Ja smatram da vi i vaš ured e, dosta brzo radite, međutim ja sam dosta nestrpljiv. Kad god krenete u neku aktivnost ja čekam rezultate posebno što se tiče digitalne ekonomije. Stvari su tu uvijek jako hitne. Smatrate li da vam sadašnja pravila omogućuju dovoljno brz rad ili za time trebamo dodatno baviti i produbiti, posebno kada govorimo o uredbi o suradnji s nacionalnim regulatornim tijelima? Dakle, to je drugo pitanje. Trebamo li ovdje nešto prilagoditi? Treće pitanje odnosi se na nacionalna regulatorna tijela. E, koliko vidimo u Europi, neke od 28 vlada e, vraćaju se na egoistične nacionalne ekonomske politike i daju prednost nacionalnim poduzećima. E, meni se čini da je to trend koji je u porastu u proteklim mjesecima i vjerojatno će se to nastaviti u narednim godinama. Koja je uloga nacionalnih eh, regulatornih tijela, dakle Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u budućnosti i na koji način vi s ovim novim pristupom možete osigurati da se to eh, ne proširi u cijeloj Uniji? Hvala lijepa. Što se tiče prvog pitanja spajanja, kontrole spajanja, zapravo smo se bavili pitanjem spajanja Facebooka i Whatsappa, ali to smo mogli učiniti ili je predmet bio upućen od strane nadležnih tijela iz Ujedinjene kraljevine i zapravo smo to onda mogli odobriti u prvoj fazi. E, imali smo E, postupak koji smo pokrenuli. Bojali smo se da nismo dobili korektne informacije na početku spajanja jer smo trebali dobiti podatke kako bismo mogli identificirati e, subjekte koji se spajaju. Sada smo dobili odgovore od Facebooka što se tiče prigovora i e, analiziramo to. To bi pomoglo kod kontrole spajanja, ali naravno za nas je iznimno važno da dobijemo točne informacije, jer u protivnom ne možemo raditi. I upravo zato ulažemo napor e, čak i ako ne bi došlo do promjene u sklopu kontrole spajanja, da ipak dobijemo e, točne informacije i sve što nam treba. Imamo i e, relevantna pitanja Objavili smo i javnu raspravu i pitali dionike što učiniti s tim. Možda nije dovoljno imati određeni prag kako bismo se bavili spajanjem E, možda će e, poduzeće e, postati iznimno veliko u smislu prometa, a još nije. Međutim, možda ima puno podataka, znanja i patenata koji će uskoro imati veliku vrijednost. To će dovesti do velikog prometa i to će onda omogućiti da mi pratimo spajanje. Mi trebamo vidjeti možemo li donijeti pravila koja će funkcionirati. Očito je da nam trebaju propisi koji neće dovoditi do toga da se bavimo spekulacijama i koji će nam omogućiti da imamo točne informacije o poduzećima koja sudjeluju u spajanjima. E, pitanje koje se odnosi na brzinu. Da, meni se čini da je bitno raditi učinkovito, međutim još uvijek možemo ostvariti poboljšanja u različitim fazama u procesu. E, jer čak e, rad u pojedinim fazama ne može omogućiti da brže dovršimo samu istragu. A što se tiče prijedloga koji se odnosi na nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i privremene mjere, tu imamo vrlo strog pristup u ime komisije. Dakle, postoji obveza e, ispravka e, šteta visoke za standarde koji se rijetko koriste. Postoje neke jurisdikcije, recimo u Francuskoj, gdje se to često koristi i to uspješno. Pokušavamo to utvrditi. Jedna je stvar definirati proceduru i raditi što učinkovitije e, s obzirom e, na pravo na zaštitu, a s druge strane ako unaprijedimo propise, onda bismo u većoj mjeri mogli koristiti privremene mjere. I na posljedku, upravo to pitanje pravnih e, jamstava što se tiče neovisnog odlučivanja, to je pitanje gdje se veselimo raspravi s vama. To je ne samo novije pitanje, nego nešto što je došlo do izražaja i tijekom rada mog prethodnika. Tu se postavlja pitanje i ovlasti nakon deset godina Europske mreže za zaštitu tržišnog natjecanja. Upravo je tu bitna neovisnost. Tu moramo uzeti u obzir i sudsku praksu. E, to je iznimno važno. Hvala. Zahvaljujem. Marko Vali. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođi povjerenici na tome što je danas došla na ovaj sastanak, odnosno saslušanje. Imao bih nekoliko pitanja. E, htio bih nešto čuti o osiguranju za male štediše. E, cilj je bio osigurati da postoji određena naknada za male štediše kada dođe do e, raspodjele opterećenja, odnosno takozvanog bail-ina. Posebno u slučaju kada su pod pogrešnim pretpostavkama e, kupili određene proizvode. u nedavnim godinama milijarde su se koristile za spašavanje banaka i zanima me E, je li komisija razmatrala to pitanje kao nešto što može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja? Jer postoje one banke koje su koristile razne oblike državne potpore i one koje to nisu. Postoji jedan noviji slučaj. E, jedan talijanski novinar objavio je popis e, velikih dužnika u talijanskom bankovnom sustavu i tu su spomenuta neka velika imena e, što se tiče nenaplativih kredita. Tu su bila imena iz politike, industrije. Naravno sada je to u rukama sudstva, ali me zanima hoće li se komisija zajedno sa Europskom središnjom bankom baviti nenaplativim kreditima? E, jer je pitanje što se sve činilo s javnim sredstvima u razdoblju od 2008. do 2012. Tu mislim na situaciju u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj primjerice. Ako postoji neka sumnja u sposobnost e, nacionalnih tijela da uredno kontroliraju situaciju, Nažalost, čini se da postoji još jedan nezgodan slučaj e, sinergije između tijela za nadzor i financijskih institucija. Zahvaljujem. Glede prvog pitanja i osiguranja za male štediše. To je nešto što je od ključnog značaja. Naravno, ako imate štednju u banci i ako postoji neki rizik, vi to želite znati. A ako imate štedni depozit e, smatram da je jako dobro da postoji pravilo prema kojem e, imate osiguranih onaj prvi iznos od 100 tisuća. E, međutim, može se dogoditi nezgodna situacija i možete biti neugodno iznenađeni. Recimo, mislite da imate štedni depozit, a ispostavi se da ste zapravo vlasnik jednog udjela u banci i može se dogoditi da e, postoji tumačenje da ako profitirate od prednosti da morate sudjelovati i u e, šteti. I banke su sudjelovale u zlouporabama i e, prodaji različitih proizvoda. Mi smo se bavili tim e, pitanjima e, kada se radilo o sumnji na državnu potporu e, u slučaju naknade kod ljudi koji nisu bili svjesni toga da su im pogrešno prikazani proizvodi koje su kupili. To je vrlo ozbiljan problem. U parlamentu smo također govorili o tome da je potrebno dati potpuno jasnu informaciju potrošaču koji uzima određene proizvode ili usluge od banke. Što se tiče državne potpore za banke, države članice bile su u različitim situacijama u različito vrijeme i komisija je morala primjenjivati propise koji su važili u to vrijeme u vrijeme kada je došlo do određenih e, zbivanja s bankama. E, mislim da je bilo 122 slučaja banaka koje su bile u postupku e, sanacije ili likvidacije, a sada se nalaze u drugačijoj situaciji. A imamo i nove propise koji stupaju na snagu i odnose se na e, restrukturiranje i sanaciju banaka u sklopu odgovarajuće direktive. E, i upravo je to ono što primjenjujemo kada se bavimo pitanjem e, je li nešto državna potpora ili ne. A što se tiče ovog pitanja imena, to nije e, problem kojim se mi bavimo. Mi se bavimo pitanjem kako su uspostavljene određene strukture. U Španjolskoj primjerice postoji veliko poduzeće za upravljanje imovinom koje se bavi nenaplativim e, kreditima u sektoru nekretnina. I to je proces koji će trajati i u narednim godinama. Ovo pitanje rješavanja nenaplativih kredita može biti vrlo osjetljivo, a ako postoje nenaplativi krediti iz e, različitih sektora, u prošlosti smo vidjeli e, vrlo često da postoje nenaplativi krediti u području nekretnina i onda možete uspostaviti poduzeće za upravljanje imovinom e, koje se time bavi, koje to rješava. Ali ako imate nenaplative kredite u velikom broju različitih sektora, to nije nešto e, što je logično rješenje da imate jedno društvo za upravljanje imovinom. I to je jedno od pitanja kojima se bavimo u novije doba. Ali naravno mi smo svjesni toga i svjesni smo toga da su u nekim državama članicama nenaplativi krediti postali uteg na nacionalnom gospodarstvu i upravo zato pozivamo države članice da uspostave mehanizme da rješavaju problem e, nenaplativih kredita u scenariju u kojem postoji potpora, ali i u scenariju u kojem ne postoji potpora kako bi postojao mehanizam da se to riješi. Hvala. E, zahvaljujem. E, zastupnik Hökmark. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovom izlaganju i isto tako na trudu koji ulažete kako bi politika zaštite tržišnog natjecanja bila vidljiva. E, imamo priliku govoriti o tome što Europska unija jest, a ne o tome što Europska unija samo treba činiti, jer ovo je iznimno povezano sa svakodnevnim životom. Imao bih nekoliko pitanja koja se odnose na pravnu sigurnost. Prvo pitanje tiče se retroaktivne primjene. E, govorili ste o različitoj primjeni državne potpore i različitim poreznim rješenjima. E, mislim da je problematično e, to kada Europska komisija izriče sankcije trgovačkim društvima za ponašanje prije pet ili deset godina i zato me zanima upravo ta retroaktivna primjena jer to dovodi u pitanje pravnu sigurnost za investitore u određenoj zemlji. Drugo pitanje se odnosi e, na potrebu europskih e, globalnih subjekata e, da sudjeluju u spajanjima. Tu postoji određeno kretanje. Globalni subjekti drugačije se vrednuju nego u malim zemljama nego kada se dogodi kada globalni subjekti u velikim zemljama sudjeluju u spajanju bez obzira na to e, što svi e, djeluju na jedinstvenom tržištu ali se pravi razlika kada je to na lokalnom tržištu ili kada je na globalnom tržištu zanima me kako na to gledate danas i na posljedku konkretno pitanje hoće li e, komisija odobriti Sjeverni tok 2 ili ne? Hvala. E, zahvaljujem. U potpunosti se slažem s onim što ste rekli na početku. E, važno je biti svjestan i rezultata koje smo ostvarili, a ne samo govoriti o ciljevima koje želimo ostvariti. Ponekad je to priroda politike. Govorimo obično o tome što ćemo učiniti u budućnosti i praktički se ponašamo kao da je ono što smo ostvarili nešto što možemo uzeti zdravo za gotovo. Ali sada slavimo 60 godina od eh, potpisivanja ugovora iz Rima. A, osim toga, eh, Iza nas je 70 eh, godina mirnog razdoblja. Mislim da je to veliki uspjeh. Nije to nešto što se podrazumijeva. To je ogromno postignuće. Nije to nešto što je palo s neba. E, ponekad doista trebamo e, na trenutak zastati i razmisliti i biti svjestan toga koliki je to uspjeh. Pravna sigurnost postoji e, u trenutku kada komisija dobije zeleno svjetlo. E, to može biti u različitim oblicima, obično kreće od određene odluke. E, recimo, e, nismo imali nikakvu obavijest što se tiče mogućnosti da multinacionalne tvrtke plaćaju manju stopu poreza od samostalnog poduzeća. Možda se tako nešto moglo odobriti Međutim, činjenica je da za svaku vladu postoji zadatak da provodi propise koji se donose na nacionalnom parlamentu, a isto tako one propise koji se usvajaju na razini Europskog parlamenta i e, te dvije razine se spajaju. E, ja nikad ne koristim e, institute retroaktivne primjene kada govorimo o državnoj potpori, jer to je nešto E, što je u prošlosti i to je velika iznimka. Jedino to možemo učiniti e, u situacijama kada nije došlo do plaćanja poreza. To nisu e, novčane kazne, nisu sankcije, to je situacija u kojoj nije došlo do plaćanja poreza i zato možemo se vraćati u prošlost i mislim da je to E, ispravan pristup. Kada govorimo o tim globalnim e, subjektima, globalnim šampionima, ovdje ne postoje pravila e, u tom smislu. Možete rasti, ali ne možete kupiti veličinu. E, došlo je do određenih spajanja u novije doba koja su bila velika i tu mi pokušavamo utvrditi e, mogu li se potrošači obratiti nekom drugom. Ako joint venture poveća cijene, mogu li potrošači naprosto otići nekom drugom. Ako mogu otići e, drugom e, ponuditelju, onda još uvijek postoji tržišno natjecanje. Međutim, neka to nema smisla. E, tržište telekomunikacija je očit primjer. Ako dođe do povećanja u jednoj zemlji, onda se to prelijeva na drugu zemlju, čak i s promjenama s roamingom. Međutim, sve više tržišta postaje globalno i na taj način nastaje prostor i za vrlo velika europska poduzeća. Što se tiče Sjevernog toka 2, e, e, nisam ja koja je tu nadležna, e, to je potpredsjednik Šefković i povjerenika Kanjete. Oni se još uvijek bave pitanjem različitih pravnih osnova za plin i infrastrukturu i je li to primjenjivo u ovoj situaciji. Ja se nadam da će uskoro doći do zaključka. Hvala. Tibor Zani. A ja predajem predsjedanje Marksu Weberu. Hvala predsjedniče, povjerenice. Doista cijenim e, vašu stalnu raspoloživost da dođete odgovoriti na pitanja i razgovarati s nama. Želim podsjetiti da nije samo ugovor iz Rima potpisan 25. ožujka 1957. već i sporazum o euroatomu i taj ugovor i dalje regulira nuklearne aktivnosti Europske unije, iako vidim da, vjerujem da prije 60 godina obnovljiva energija kao sintagma nije bila ni poznata, Euratom dakle, određuje da država, evo kako, kao što je moja Mađarska, na primjer, ako želi pokrenuti nuklearnu elektranu, onda čak i komisija im treba pomoći da iznađu najbolje rješenje za to. Mislim da je vaše, odnosno komisijino, nedavno, nedavna odluka o davanju zelenog svjetla mađarskoj vladi za pokretanje izgradnje nove nuklearne elektrane u Mađarskoj koja je, uzred budi rečeno, ruska tehnologija iz prošlog stoljeća. Dakle, mađarsko stanovništvo bilo je jako uznemireno tom odlukom i to u svojom velikom većinom Mađari ne žele nuklearnu energiju. No, ipak vlada namjerava nastaviti s tim i iskreno ja znam da je na Mađarima da eventualno jednog dana promjene vladu, no današnje odluke će imati dugoročne reperkusije. Ja samo želim reći da ne krivim e, niti Europu, niti komisiju, znam, upoznat sam sa svim pravilima, no opet moram reći da nisam zadovoljan s vašom odlukom i želim vas podsjetiti na jedan aspekt ovog pitanja koji možda nije razmotren na valjan način. Naime, mađarska vlada jasno zabranjuje neke e, igrače s tržišnog tržišta, osobito one koji e, evo, nameću velike poreze na vjetroelektrane, nove e, obnovljive izvore energije i samo kako bi utrali put novoj nuklearnoj elektrani. Dakle, moje pitanje, da li ćete vi E, to pomno dalje pratiti, analizirati ili je to već gotova stvar? Pa, kao što ste rekli sami, vi jako dobro znate kako su pravila i pratili ste taj dosije. Biti za mene jako čudno, naime ja osobno nisam pobornik nuklearne energije. U mojoj zemlji je nemamo i mislim da je to iz pravih, dobrih razloga, no opet uvažavam činjenicu da je energetska mješavina odluka države članice i vlade države članice, tako da odluka koju smo donijeli u komisiji nije se ticala toga da li mi razmatramo da li je vlada u stanju napraviti, donijeti takvu odluku, već se radi o tome da ako je bilo državnih potpora, onda država članica mora preuzeti obveze, kako bi se postarala da ne naruši tržišno natjecanje na tržištu električne energije. I oni su to napravili. Moja kolegica Elžbijeta Bjenkovska analizira tender, da li je dobro, mm, da li će se to pratiti ili ne. Kolega povjerenika Kalmijete analizira jako važno pitanje sigurnosti, da li regulatori naime raspolažu dovoljnim ovlastima kako bi regulirali, kako bi se bavili sigurnosnim pitanjima. I kada ove odluke budu donesene, onda će to ovisiti dalje o manjskim vlastima. A ovo što ste vi rekli o zabrani vjetro, izgradnji instalacija za vjetroenergiju i prozivanju obnovljivih e, energija. Naravno, ako dobijemo neku žalbu, mi ćemo to istražiti. Ne samo po pitanju državnih potpora, već e, mi ćemo to općenito analizirati bez ikakvih predrasuda koje, bilo koje vrste. Hvala sljedeći na mom popisu je Alen Lemasur. Hvala predsjedniče, hvala povjerenice na vašem odličnom izlaganju i želim čestitati na vašem djelovanju. No, imam jedno pitanje koje se tiče dugoročnog razdoblja i to pitanje ne sadrži nikakvu izravnu ili neizravnu kritiku koja bi sticala načina rada komisije ili vas osobito što više. U svom uvodnom izlaganju Rekli ste u kakvoj su situaciji nacionalna tijela zaštitu tržišnog natjecanja, no jedna osobitost Europske, agencije za tržišno natjecanje je status neovisnosti unutar komisije, dakle bilo se radi o komisiji, vijeću ministara ili parlamentu. Iskustvo je pokazalo da to ima puno dobrih aspekata, osobito kada povjernici su takvi kao što ste vi i što mi cijenimo, gospođo. No istovremeno to europsko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja može biti u delikatnom položaju, jer s jedne strane vas se može optužiti da ste u službi nekog vida industrijske politike, a s druge pak strane da ne podržavate dovoljno gospodarsku industrijsku politiku europske industrije čiji ste član, a od koje ste neovisni istovremeno. Dakle, dugoročno gledano, a što bi, znajući da bi to zahtijevalo promjenu temeljnih ugovora, ne bi li budućnost trebala biti takva da europsko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja bude neovisna od izvršnih vlasti, što je komisija, kako više ne bi mogla biti predmetom takvih optužbi i da ju se ne smatra kao američki FTC, na primjer. Hvala. Najpša hvala. Ovo je doista pitanje o kojem e, treba redovito raspravljati, jer kao što ste rekli, neovisni sustav donošenja odluka jeste ono o čemu ovisi legitimnost e, naših tijela zaštitu tržišnog nacanja. Jer istog trenutka kada se zatekne neki trend političar, tu onda će se početi dovoditi u pitanje naš način e, funkcioniranja. Do sada nije bilo nikakvih odluka Europskog suda koji bi da vam bilo kakvu vrstu subjektivnosti, pristranosti, a to je napravljeno tako da je to sukladno sa protivanjem ljudskih prava, što je jako strogo ocjenjeno također. Dakle, imaći to u vidu, stvari su onakve kakve bi trebale biti. Jako smo bazirivi u izradi prijedloga koji smo vam proslijedili. Jako smo bili bazirivi kako bismo u potpunosti ispoštovali nacionalnu upravnu kulturu, povijest i način rada nacionalnih e, tijela i vlasti koja se bavi zaštitom tržišnog natjecanja. Istovremeno hoćemo im pružiti veće ovlasti i strože, odnosno veće, e, veće jamstva pravne jer bi nacionalna tijela zaštitu tržišnog natjecanja trebala surađivati, a biti i ovisna. I kao što znate, francuska tijela zaštitu tržišnog natjecanja su, su jasna i idu ravno na na metu nemaju nikakvih zadrški jer imaju svoje neovisne stavove i neovisni su u svom radu, upravo onako kako bi to trebalo i biti. I to je nešto što je olakšano i e, legalnom neovisnošću njihovog donošenja odluka i zato se i nadam da ćete surađivati s nama kako bismo promovirali takav način funkcioniranja, no naravno e, pristajem na taj izazov i da i bit ću jako budna e, po pitanju naše donošenja odluka u e, koji su nadležnosti e, ove agencije i komisije, no u svakom slučaju do sada nikada Europski sud nije doveo u pitanje našu nepristranost. Najviše hvala, sada Nina Gil ima riječ. Hvala predsjedniče i dobar dan povjerenice. Nastavljam sa E, nacionalnim tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja pozdravljam najavu da se pojača njihova uloga i slažem se da neovisnost e, tih tijela je uključno ključnog želim znati koje ćete mehanizme uspostaviti kako biste se postarali da postoji dosljednost između država članica u donošenju, postupku donošenja odluka i u provedbi zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Drugo, e, visokotehnološko tržište koje je jedno od prioriteta komisije što podržavam u potpunosti. Dakle, diversificirano tržište je najbolje jamstvo za potrošače kako bi dobili najbolje ponude. No, pročitala sam eh, da ruska tijela za tržišno natjecanje su odlučili prošlog tijela da se Apple eh, dogovorio sa maloprodajnim sektorom eh, za oko cijena. Dakle, kako, se možemo, kako možemo biti sigurni da E, neće se to isto desiti u Europskoj uniji, imajući na umim da e, Apple ima 69% marže na svakom proizvodu, od svakog proizvoda ulaže samo 3% otprilike. I zadnje pitanje tiče se monopola. Dakle, u mojoj izbornoj jedinici imamo jedan slučaj koji se tiče Heinekena, koji je globalna multinacionalna firma koja predlaže da otkupi Punch Taverns, to je jedna od naj jedno od najstarijih e, poduzeća u Kraljevini, što bi značilo da bi oni raspolagali s 50-postotnim udjelom e, proizvodnje piva u Ujedinjenoj kraljevini. Znate da je to jako važno u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, da li biste bili zabrinuti zbog tog dominantnog e, položaja, vladajućeg položaja na tržištu Ujedinjene kraljevine od strane Heinekena? Hvala. Pa, potrošnja piva je važna stvar u mnogim zemljama. Biti jako dugo jedna danska marka kada biste došli u Kopenhagen imala je najveći mogući poster e, sa svojom e, slikom gdje je pisalo dođi, dobrodošli u najsretniju zemlju na svijetu. Mi smo sada samo druga najsretnija, ali ćemo se boriti s Norvežanima da ponovo preuzmemo to prvo mjesto. Što se tiče konkretnog pitanja spajanja poduzeća, s kojim nisam upoznat jer nisam analizirala taj slučaj predmeta, ne znam, ne znam kakvi su, kakvi su rokovi u pitanju. No, jedan od razloga zašto toliko radimo, tako uspješno radimo s nacionalnim tijelom zaštitu tržišnog natjecanja, ovdje odgovaram naše prvo pitanje, jeste da smo u toj europskoj mreži za zaštitu tržišnog natjecanja, a to je mreža koja je jako dobro funkcionira, gdje e, je protokol slab, a pravi konkretni rad e, jako uspješan. Tu se radi po radnim skupinama, nakon analiziraju se konkretna pitanja i sve sa namjerom da se razvija, e, da se razvijamo i to je jako učinkovit pristup. I doista mi se sviđa pristup u kojem, naravno, mi imamo odgovornost, mi kao tijela zadužena zaštitu tržišnog nacanja u Europskoj ali imamo jednak jednak status i to je jednak pristup stvarima, to je dobro i za transparentnost i za priznavanje rada koji obavljaju nacionalna tijela zaštitu tržišnog natjecanja, jer mi sami, komisija ne bi mogla sama izolirano e, sav taj posao obavljati i istovremeno učinkovito e, raditi na zaštiti građana. Dakle, ovo je za sad funkcioniralo jako dobro za nas i mi smo uspostavili jedan mehanizam koji zovemo mehanizmom ranog upozorenja kako bismo uspostavili da a ako e, nacionalno tijelo za tržišnog natjecanja pokrene jedan postupak, e, da mi svi jako brzo vidimo tko će raditi na tome da se što manje vremena izgubi, dakle ako ima tu više pitanja koja prevazilaze samo jedno nacionalno tijelo za tržišno natjecanje. tu samo želim reći koliko su e, koordinirana ta nacionalna tijela. Što se tiče telefona i cijena telefona, treba se pobrinuti samo prvenstveno da postoji raznolikost e, ponude. Dakle, Apple je jedno poduzeće, trebalo biti samo jedno među raznim poduzećima koje nudi svoje proizvode koje mi koristimo za društvene, za društvene medije, telefonske razgovore, ako to još iko radi. I mislim da je to važan element. I u nekim državama Apple ima jako veliki dio udjel tržišta, drugima je Android dominantan, najčešće se koristi. Najviše hvala. Sljedeći popisu je Ivana Maletić. Izvolite. Hvala predsjedateljice, hvala e, predsjedatelju, hvala povjerenice na vašem e, izlaganju i dobrim odgovorima. Moje pitanje tiče se konkretne situacije u Hrvatskoj i suradnje s nacionalnim e, tijelima za zaštitu u tržišnom natjecanju. Tu se radi o kupovini u cementnoj industriji, radi se o maloj transakciji bez negativnog učinka na unutarnje tržište prema našem tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja. Tu se radi o slučaju u Južnoj Dalmaciji, to je regija koja je usporediva sa danskom regijom eh, Nordilenda po veličini i broju stanovništva. E, Promet je od, odnosno, ovo je kupljeno za 4 milijuna eura, to je jako mala transakcija, no cilj naše, naše agencije je se zajamčiti tržišno natjecanje i zdravo funkcioniranje tržišta, da kao što ste rekli bolje cijene i više izbora za potrošače, ali i e, rast i zapošljavanje. No u ovom slučaju Hrvatska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja je nadzirala ovaj slučaj dugo, e, suprotstavila se procjeni Digikonta na temelju jurisdikcije i substance i smatra da nema tržišnog natjecanja e, brige u vezi s tržnim natjecanjem i da bi trebala kupnja biti dopuštena, ali e, komisija je ovo ignorirala, a to je problemačno za E, malu zemlju, novu članicu Europske unije, jer to usputa, odnosno uništava povjerenje nove države članice u funkcioniranje e, unije. Jer mislim da ovako funkcioniranje nije dobro, jer izgleda da ignoriramo jedni druge. Tako da se nadam da rješenje neće biti ići na sud, e, jer bi negativna odluka u ovom trenutku odgodila ulaganja, prodaju, odnosno kupovinu i imalo bi sveokupno negativan utjecaj i na gospodarstvo i na tržište. Hvala. Kao što ste rekli, tu se radi o doista konkretnom slučaju u svakom smislu riječi. Dakle, stvar još nije riješena. Pravni rok je otprilike, ako se ne varam, do 18.4. To je započelo tako što smo mi otkrili da imamo nadležnost nad tim predmetom, jer vi ste upravo kada kažete da se to radi o jako konkretnom eh, predmetu, slučaju u Dalmaciji, ali to je jako velika, eh, veliko poduzeće koje se bavi proizvodnjom cementa i koji Dakle, ta, ta poduzeća koja bi se spajala e, su jako velika na razini Dalmacije. To nije bilo sporavano kada smo odlučili napraviti procjenu, ali kasnije su poduzeća ta koja su pokrenula postupak da se vidi da li mi imamo nadležnost ili ne. Mađarska nacionalna tijela su e, tražili analizu, odradili svoj dio posla, Hrvatska agencija, Hrvatska tijela to nisu napravila tada, zato smo mi preuzeli stvari u svoje ruke. I zanimljivo da kažete da ne slušamo, možda, možda se ne slažemo u potpunosti u procjeni e, i ocjen tog predmeta, ali mi se čini da dobro razgovaramo i slušamo jedni druge i mi hrvatske vlasti i hrvatske vlasti nas, jer važno je dobiti informacije od E, nacionalnih e, vlasti i spor oko e, jurisdikcije je konkretna stvar. Ovdje se radi o betonu, ali važno je, važno da se može priskrbiti po prihvatljivim cijenama, jer beton je jako važan, e, a i kao što znate ne može putovati jako daleko, dakle važno je imati proizvodnje betona svugdje diljem teritorija kao što znate i konačno imali smo čitav niz e, slučajeva predmeta koji se tiču betonara i zadnjih nekoliko godina i primjenjujemo ista pravila za ovo spajanje kao i za druga i u biti donesene su mjere kako bi se postaralo da i dalje ima tržišno natjecanje na tržištu prihvatljivo da se zajamči za potrošače izbori. za nas je jako važno da imamo ista, isti postupak koji iskoristi svugdje diljem Europe, bilo to manji dio Europe ili veći dio Europe. Hvala i zadnji Alfred Sant. Hvala predsjedatelju, imam tri pitanja. U drugoj zastupnoj godini Europski parlament e, je u svom e, godišnjem izvješću o tržišnom natjecanju tražio strogu razdvajanje e, nadležnosti Digi Competition koji izrađuje smjernice i oni koji su odgovorni za provedbu tih smjernica. S tim u vezi imate li kakvih namjera da rješavate nedostatnu transparentnost između različitih nadležnosti Digi Competition? koji određuje pravila, nadzire pravila i provodi pravila. Drugo pitanje. Nakon vaših, e, dakle, tijekom, kada ste odgovarali prije e, vašeg saslušanja, rekli ste da tržišno natjecanje treba e, ovisi o kapacitetima suradnje relevantnih tijela, pa i trgovinskih e, partnera izvan Europske unije. Dakle, možete nam reći kakav je bio napredak e, vis-a-vis suradnje sa trećim zemljama, dakle zemljama koje nisu iz Europske unije. Konačno, također na ovu temu 9. studenog prošle godine bilo je riječi o sporazumu sa, između Europske unije i Kanade, to je rezultat osmogodišnjih e, pregovora i imali smo 9.10.2008. godine, dakle tekst, o tome je već bilo riječi, ali uzmimo CETU i probleme koji postoje s CETom, ne mislite li da bi to bilo najbolje riješiti što je prije moguće? Već je činjenica da imamo različite odjele koji postavljaju pravila i koriste ta pravila. Imamo dio glavne uprave koje se bavi više općenitim politikama kako bi se razvila naša pravila. Tako da ta interna devizija je već nešto što je uspostavljeno, a najvažnije je po meni činjenica da kada mijenjamo pravila na temelju kojih radimo, primjerice načelna odredba o izuzeću, provodimo javne konzultacije. S obzirom da je ovo ovdje prošlo kroz dvije javne konzultacije, e, najprije kažemo što predlažemo, zatim saslušamo stališta država članica, pogledamo njihov doprinos i pogledamo što možemo usvojiti, argumentiramo što ne možemo druge, zatim provodimo javne konzultacije kako bismo povratnu informaciju na zaprimljene povratne informacije dobili. Dakle, kako god to organizirali, važno je da kada radimo na pravilima koje ne uključuju zakonodavca, da se stvari ne rade u izolaciji, već u jednom vrlo, vrlo otvorenoj interakciji sa cijelim društvom oko sebe. O globalnoj suradnji trenutno smo u procesu sklapanja sporazuma druge generacije, načelno sa našim japanskim kolegama, no konkretno govoreći pokušavamo blisko surađivati. Ja primjerice putujem u Kinu krajem travnja i ondje ću također raspravljati kako međusobno surađujemo. Lani smo radili na dokumentu o spanjima, tome kako raditi na tome, jer je, smo zaključili da je važno da kada će kineska tijela nadgledati e, spanje, da znamo koji su potrebni postupci kako bi uključeni subjekti mogli imati zadovoljavajuću transparentnost. Dakle, za nas je i dalje prioritet razviti to koliko je moguće unutar međunarodne mreže tržišne konkurencije, čija članica Kina nažalost još nije, ali radi se o prioritetu i ja ću i naravno posjetiti i Porto sredinom svibnja e, na godišnju konferenciju e, o tržišnom natjecanju. Slažem se s vama da, dakle, da ćemo sve od sebe kako bismo dobili sporazum u vijeću, odobrenje da se u svoj druga generacija trgovinskih sporazuma s Kanadom i nadam se uz vašu pomoć da ćemo to obraditi ovdje u parlamentu što je brže moguće. Jer važno je da surađujemo blisko zajedno zbog toga što uz globalizaciju i brzinu poslovanja potrebna su nam tijela za tržišnu konkurenciju koja će surađivati kako bi se zadržala ta brzina. Dakle, kako bismo imali globalni pristup provedbi zakona, a ne samo pristup poslovne zajednice. Hvala vam, s obzirom da smo na već vrijeme isteklo, neću otvoriti HDI. Zahvaljujem povjerenici na prisutstvu, strpljenju, odgovorima i vi ste nam uvijek dobro došli na odbor. Nadam da ćemo nastaviti sa ovakvom dobrom suradnjom s vama. Mislim da sama kad kada radim tu grešku da iskorištavam vaše strpljenje jer su moji odgovori ponekad predugi pa se na tome ispričavam, no sa zadovoljstvom ću prihvatiti vaš poziv da se vratim i na ovakvu širu razmjenu stajališta, ali i konkretnije vezano s predloženo zakonodavstvo i uvijek se radujem suradnji s vama i iskoristit ću obećanje predsjednika da to učinimo prioritetom. Hvala. Hvala vama, cijenimo to. we continue our work, which is according to the agenda, the voting uh, time. I hope all of you have... Prijeći ćemo na glasanje, nadam se da svi imate svoje glasačke kartice. Prvanšu još traži. Svi imamo svoje. So can we make a test in the beginning? A test. A test. Probno glasanje za početak. Otvoreno je. Ok, comes up. Oh, I don't see it. Everyone voted. Ivana has not... Jesu li svi glasali? Ivana još nije. Kej nije. But for the moment it looks good. Okay, so for the moment no group is above the threshold. Okay, so we start with the establishing a union program. Započet ćemo sa točkom 7, uspostava programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jače sudjelovanje potrošača drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. do 2020. Izvjestitelj je Filip Lambert, koji nije prisutan. Dakle, imamo rezultat dogovora tijekom prvog čitanja. Mislim da detalje svi znaju, pa mogu odmah otvoriti glasanje. Tko je, e, glasanje će biti poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 44 nasprem 1 s jednim suzdržanim. Čestitamo govaračkom timu. Zatim imamo Izvješće o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije 2014. do 2020. Naš izvjestitelj je bio Teodor Stolojan. Ako želi uzeti riječ, niste obvezni. Zahvala bih samo svim izvjestiteljima u Sijeni i drugim kolegama koji su doprinijeli ovom izvješću kao i našem predsjedniku gospodinu Galtjeriju, koji je vrlo lijepo vodio pregovore. Hvala vam. Možemo glasati ponovno poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno, usvojeno 41 za, 2 protiv, 4 suzdržana. Čestitamo izvjestitelju i pregovaračkom timu. Sljedeće izvješće i nacrt izvješća o europskim fondovima, fondovima poduzetničkog kapitala i fondovima za socijalno poduzetništvo, prijedlog uredbe, izvjestiteljica Sirpa Pjeti Kajnen i počet ćemo sa kompromisom A. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 131 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 132 za? protiv, suzdržani, odbijeno. 133 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 134 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 135 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 136 za, protiv, Jeste li za ili protiv prvanš? suzdržani. Preživjet ćete. Provjerit ćemo elektronički 136. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 137 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12 za, protiv, suzdržani. Moram i to provjeriti elektronički. 12, glasanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis B, tko je za? protiv suzdržani usvojeno. Amandman 158 za protiv suzdržani odbijeno. 167 za protiv suzdržani odbijeno. 168 za protiv suzdržani odbijeno. 160 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis C za protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojeno. 189 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 je povučen, 190. 190. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis E, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 199 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 201 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 202 s uspjenim amandmanom izvjestiteljice. Možemo li to glasati zajednički? Zajedno možemo glasati o dakle 202 plus usmeni amandman za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis F za protiv suzdržanje, usvojeno. 210 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis G za protiv suzdržanje, usvojeno. Kom Amandman 214 za protiv suzdržani odbijeno. 42 za protiv suzdržani. Provjerit ćemo elektronički 42. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 215 za protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis N za protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 232 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 233 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 234 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 235 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis i za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 253. amandman uz usmeni amandman izvjestitelja. Dakle, tu imamo plus. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 260 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 261 uz usmeni amandman izvjestiteljice, dakle 261 plus, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 268 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Žao mi je. Uvodne odredbe 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 76 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 77 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 79 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 78 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 80 za, 80 za, protiv, provjerit ćemo elektronički. 80. amandman, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 81 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 84 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 85 i 86 su povučeni. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 94 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 95 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 96 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 97 97 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 98 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 95 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 99 za, ne razmatra se, dobro, 100 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 101 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 102 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 103 za, protiv, Iz početka 103 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno, na provjerit ćemo elektronički. 103. glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 105 za, protiv, suzdržani. Isto usvojeno. 106 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvojeno. 114 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis P za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba 12, amandman 123 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis R za protiv suzdržani usvojeno. 126 za protiv suzdržani odbijeno. 127 za protiv suzdržani odbijeno. 128 i 9 su identični za protiv suzdržani usvojeno. Citati možemo li skupno glasati. Sjajno. Dakle, 70 do 73 glasamo skupno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Glasamo o prijedlogu komisije uz amandmane. Pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Da li su svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 44 naspram 1 nastupam četiri i 1 suzdržani. Čestitamo izvestitelju. Glasamo o odluci o privođenju kraju pregovora s vijećem. Da li je to poimenično? Nije. Tko je za otvaranje pregovora? Protiv? Suzdržani? Moramo elektroničkim glasanjem. Zbog toga sam i pitao. Dobro. Glasanje je otvoreno za početak pregovora s vijećem trijaloga, drugim riječima. Da li su svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 44 za, 4 protiv. Snažan mandat našem pregovaračkom timu. I posljednje, nadam se, Nacrt izvješća o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke, izvjestitelji Georgios Kircos. Kompromis A, tko je za? Protiv? Suzdržanim? Usvojeno. Kompromis B, za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 81, za? protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 84 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo to elektronički. 84 glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 1, o njemu ne moramo glasati, dakle kompromis D, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis G, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 105, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički, 105. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 106 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 108 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Inta 18 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno, no glasat ćemo o tome. Inta 18. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Nije bilo očito. Kompromis H za protiv suzdržani usvojeno. Budget 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Budget 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tran 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis i za. S usmenim amandmanom, dakle najprije ćemo usmenom amandmanu glasati, tko je za usmeni amandman, protiv, suzdržani, Dakle, uspjeni amandman o kompromisu i glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. To zovemo demokracijom. Kompromis i s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 123. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Glasat ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. 123. amandman. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 124 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 141 za, protiv, suzdržani. Čini mi se da je odbijeno. Provjerit ćemo elektronički 141. amandman. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Zato mi je bilo sumnjivo. Tran 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis K bis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 260 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo elektronički. Glasanje otvoreno 260. amandman. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. problem. Dva puta sam pitao jesu li svi glasovali jer sam vidio da su neki propustili glasovati. Odbija se. 257. E, tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 293. E, za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. E, kompromis KBIS 2 plus oralni amandman, usmeni amandmani. Tko je za usmene amandmane? Protiv? Suzdržan? Otvaram glasovanje o usmenim amandmanima. Jesu li svi glasovali? I Silvi isto tako. Silvi? Mm, pazim jer e, još jedan glas nedostaje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, tko je za kompromis ka bis 2 sa usmenim amandmanima za protiv suzdržan usvaja se. Amandman 295 za protiv suzdržan odbija se. 302 za protiv suzdržan odbija se. 306 za protiv suzdržan odbija se. 308 za protiv suzdržan odbija se. O 3 i četiri ne glasujemo, INTA 10 za, protiv suzdržan usvaja se, TRAN 15 za, protiv suzdržan e, usvaja se. E, kompromis L za, protiv suzdržan usvaja se. 155 e, za, protiv suzdržan Glasovat ćemo elektronički. Otvaram glasovanje 155. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, DB6 za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, kad bi malo više socijalista sudjelovalo, bilo bi mi malo jasnije što se zbiva. 9.7. Tko je za? Hvala. Prvanže. Protiv suzdržan usvaja se 9.8. Za protiv suzdržan usvaja se 9.12. Za protiv suzdržan usvaja se. Kompromis M za protiv suzdržan usvaja se. Inta 11 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis N za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 161 za protiv suzdržani odbija se. 163 za protiv suzdržani usvaja se. Inta 12 za protiv suzdržani usvaja se. Inta 15 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis O za protiv suzdržani usvaja se. 169 e, za, protiv suzdržani odbija se 168 e, za, protiv suzdržano odbija se 179 e, za, protiv suzdržano odbija se 184 odbijene za 202 204 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis P za, protiv, suzdržan, usvaja se. Tran 4 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Tran 5 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 217 za, protiv, suzdržan, odbija se izvorni tekst e, stavka 20. za protiv suzdržan usvaja se 218 za protiv suzdržan odbija se 219 za protiv suzdržan odbija se izvorni tekst podnaslova 5 za protiv suzdržan usvaja se kompromis R za protiv suzdržani usvaja se kompromis S za protiv suzdržan usvaja se. Kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.14 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 233 za, protiv, suzdržani, odbija se. 234 za, protiv, suzdržani. Glasujemo elektronički. 234. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, glasujemo o izvrnom tekstu podnoslova šeste za, protiv suzdržan, usvaja se. Kompromis U za, protiv suzdržan, usvaja se. E, amandman 239 e, za, protiv suzdržan, E, odbija se 242 e, za protiv, suzdržan odbija se 243 za protiv, suzdržan odbija se 249 za protiv, suzdržan odbija se 252 e, za protiv, suzdržan nije jasno 2 5 2 glasujemo Elektronički otvaram glasovanje. Su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 253 e, za, protiv, suzdržan, odbija se. 254 za, protiv, suzdržani, odbija se. 255 za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvijek ista većina, čisto da znate kako ide 256 za protiv suzdržan odbija se 261 za protiv suzdržan odbija se 262 za protiv suzdržani odbija se 263 za protiv suzdržani odbija se e, Isto je kao onda kad smo provjerili, vjerujte mi, tran tri za, protiv suzdržani, usvaja se tran devet za, protiv suzdržani, usvaja se tran deset za, protiv suzdržani, usvaja se tran jedanaest za, protiv suzdržani, usvaja se tran dvanaest za, protiv suzdržani, usvaja se inta 7 za, protiv suzdržani, usvaja se Dva 264 za, protiv suzdržani, odbija se Izvrni tekst podnoslova 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 267. 267 za, protiv suzdržani odbija se. 268 za, protiv suzdržani odbija se. E, budžet 7 i 8, o tome ne glasujemo. 9.1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis duplo B za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2.7.1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9.3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 16 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis X za, protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 274 e, za, e, protiv suzdržani, usvaja se. 275 za, protiv, suzdržani, odbija se. 279 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 911 za, protiv, vi ste za, Bulgar je protiv. E, glasovat ćemo elektronički. 911. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 prema 21, ako sam dobro vidio, odbija se. E, nije to do mene. Ja ne glasujem. Odbija se, dakle. 9.15 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Inta 1 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Inta 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se usvaja se INTA 5 za, protiv suzdržani usvaja se 280 za, protiv suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje od 280, zatvaram glasovanje. Odbija se. Treba nam malo vremena da to vidimo. Vraćamo se dakle, odnosno dolazimo do izvrnog teksta 280 pod naslov 8 e, e, usvaja se. Kompromis Y za protiv suzdržan usvaja se. E, kompromis Z za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis Z bis koje je za protiv suzdržano usvaja se. 212 e, e, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Inta 8 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Inta 9 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Inta 13 za, protiv, suzdržan, usvaja se. točka 30. izvorni tekst za protiv suzdržan usvaja se 314 za protiv suzdržan usvaja se 316 za protiv suzdržani usvaja se Dolazimo do uvodnih izjava. Kompromis AA za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvrni tekst, e, uvodna izjava B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AB za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. za, protiv, suzdržani, odbija se 25 za protiv suzdržani jeste vi suzdržani ili protiv onda moram provjeriti ispričavam se 25 glasujemo otvaram glasovanje jesu li svi glasovali zatvaram glasovanje odbija se također 26 za protiv suzdržani odbija se 27 za protiv, suzdržani, odbija se. E, kompromis AC za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis AD za, protiv, suzdržani, plus je navedeno usvaja se. Imamo kompromis AE tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 47. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 48. Za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. 48. Eh, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 49. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ima li problema? Nema. Dobro. To smo provjerili. Izvorni tekst, uvodne izjave G. Hvala vam lijepa. Dakle, sada prelazimo na kompromis AF. Uvodna izjava H. To je moj kompromis. Tko je e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran C za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, navodi, navod 1, izvrni tekst za, protiv, suzdržani usvaja se. Navod drugi izvrni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, ovo moramo provjeriti. Amandman 3, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Evo, zato sam e, rekao da glasujemo o tome. Odbija se. Izvrni tekst, e, navod tri i 4 zajedno. Za protiv uzdržani, oba se usvajaju. Amandman četvrti za protiv Moramo i to provjeriti. Žao mi je. Amandman četvrti. Tko je za? Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? E, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Evo, to je jedan poklon, ali ne uz potporu vlastitog kluba Pabla. E, navod šesti i sedmi. E, izvrni tekst. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 5. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Izvrni tekst 8. E, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 6. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Navod 9. i 10. E, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na devet za protiv suzdržan usvaja se, deset za protiv pervanš je također za protiv suzdržan usvaja se. E, izvorni 11, 12, 13 za, protiv, suzdržan usvaja se, amandman 11 za, protiv, a ovo ćemo provjeriti. Ispričavam se. Amandman 11. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Nije bilo potpuno jasno na prvi pogled. I sada zadnji amandman Pabla, amandman 12. Tko je za? A, mislim da će biti zadovoljan. Tko je protiv? E, e, suzdržan usvaja se. E, poimenično glasovanje na tekstu u izmijenjenom obliku. E, glasujemo, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Još ne. Ispričavam se, to je ono što ovdje stoji. Ako želite vidjeti svoje ime na popisu, da ste sudjelovali u glasovanju, sada trebate glasovati. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvaja se 37 za, 7 e, protiv, 2 suzdržana. E, čestitam e, izvjestitelju. Dovršavamo s glasovanjem i sada prepuštam predsjedavanje svojoj krasnoj kolegici gospođi Swinburne. Terror attack outside Parliament in London. E, gospodine predsjedniče, ne znam da li znate da je u Londonu došlo do e, terorističkog napada ispred e, engleskog parlamenta, čisto za vašu informaciju. Thank you, ladies Hvala vam, dame i gospodo, bilo bi lijepo da nastavimo s radom. Zadovoljstvo mi je u svojstvu predsjedateljice pozdraviti po drugi put Elke Klinik eh, na današnji sastanak odbora. Ona je ovdje u svojstvu predsjednica jedinstvenog eh, sanacijskog odbora SRD-a i doista je veliko zadovoljstvo eh, imati s obzirom da je bila jutros bavila se TCP-om, dakle središnjim i drugim ugovornim stranama, oporavkom i sanacijom CCP-ova. Ovo je prvo pobivanje ove godine, 2017. godine, Velkrice König bila je tu prošle godine u prosincu i mislim da ostvaram veliki napredak u odboru SRB od njenog zadnjeg posjeta. Imamo e, radu sa, na pitanju sanacija i tileba o kojem će nam govoriti, tako da e, ćemo sa pozornošću saslušati vaše saslušanje. Imate pravo na prvih e, novodnih desetak minuta za uvodno izlaganje, onda molim zastupnike da zadrže drže svojih pet minuta. Hvala vam, predsjedateljice. Ja sam zadovoljno vratio vam se i dopustite da se posjetimo ovo jako tužan dan e, za Brisel, e, Belgiju i Europu, ali koliko sam shvatila jako tužan dan i za London, to ne smijemo zaboraviti, no dopustite da se vratim na našu današnju temu. Nasao sam ne ponavljati gdje se nalazimo u postupku uspostave agencije. Sa zadovoljstvom ću vam odgovoriti na sva eventualna pitanja koliko ih budete imali naknadno. Sada sam se pokušala osvrnuti naime na prošlost od krize koja je počela biti prije deset godina, 2007. puno se toga promijenilo, nadzor je pojačan i usklađen, kapitalna potraživanja su e, povećana, ima puno više kapitala u bankovnom sektoru, sektor bankovna unija je formirana, što je velik korak, imamo čitav novi postupak sanacije koji je uspostavljen i kao što ste sami to podsjetili, trenutno raspravljamo o poravku i sanaciji središnjih drugih e, ugovornih strana. Dakle, treba sagledati jer stalno gledamo što još treba napraviti, no jedna stvar koja me umiruje jeste što je nedavno napravila Europska središnja banka, objavila jednu studiju koja pokazuje da e, najveće europske banke, uzeli su njih 26, moći će preživjeti bez učinka domino efekta ukoliko jedna e, bude imala probleme. Dakle, to ovdje smo učinili jak, e, učinili smo bankovni sustav e, otpornijim i međusobno manje povezanim. Dakle, situacija se danas poboljšala, ali zasigurno nismo ispunili sve zadane ciljeve. Naravno, svi smo mi svjesni da ima pitanje baštine, u nekim državama članicama, u nekim institucijama, te da je tranzicija u novi okvir e, jako izazovna za neke banke, za neka tržišta. No, mislim da je važno što se ovoga svega tiče da ovi problemi budu rješeni što je prije moguće i to na način koji neće sveukupni okvir bankovne unije i osobito EBRD-a dovesti u pitanje. E, Daniel Nui koja će sutra biti o, tu će govoriti o poslu nadzora. Općenito govoreći mislim da smo puno bolje pripremljeni za e, neuspjeh banaka i moramo reći da sada većina brojčana, većina dakle banaka su sada u takvom stanju da njihova propast ne bi ugrozila financijsku sigurnost, te da ne bi moglo doći do sigurne sanacije ukoliko, ne, ukoliko bi došlo do nesolventnosti. E, jasni govoreći, dakle, ukoliko banka propadne, to nije neuspjeh sustava, to je nešto se može dogoditi i što se događa, no ekstra sigurnosne zaštitne mjere su ne za većinu, nego za namjenje su onima koji imaju velike ucijene tržište. Mm, Ove sanacije bit će, za njim će se posezati kada to bude isključivo u interesu korisnika. Ja sada želim reći da se moramo e, posvetiti zakonima o nesolventnosti o stečajnom pravu. dakle, Kamo idemo ove godine? SRB i se bavi bankama koje bi se mogle, moć, mogu ući u okvir sanacije, određuju se minimalni zahtjevi za MRL i to je integralni dio srb ovaj, planiranja sanacije. MRL je ključ ključni element za sanac banaka. 2016. mislim da smo napravili dobar napredak tako što smo uočili koje su prepreke za sanaciju, izradili smo smjernice za uklanjanje tih prepreka i također smo izradili smjernice za MRL. Glavni dio našeg posla 2016 glede mrl jeste da rezultati bilo je dakle da smo na uzorku od 17 banaka došli do toga da se europske banke pokazuju dakle kao banke kojima se može prihvatljivo upravljati. biti na Ovdje smo imali 107 milijardi u ovom uzorku, a ovdje imamo između stotinu i dvije stotine. Dakle, onih famoznih ili nesretnih 8% e, praga ili kako god ga hoćete nazivati, bio bi problematičan iznos za samo mali broj banaka, jer tu primjena dogiranog akta delegiranih akata u Emiru nije e, nije od ključnog značaja, dakle taj prag nije od ključnog značaja. Kao što sam rekla, MRL ne iznosi samo 8%, već u pojedinačnim slučajevima znatno više, a što se tiče najvećih banaka u bankovnoj uniji, e, određeno je taj postak kako bi ih se moglo E, sanirati i o tome se i radi u Emrelu. Tu se prelazi dakle na to da koji oni koji plaćaju e, ne trebaju biti više e, poreznovednici, već vlasnici i dioničari. O tome će se još raspravljati u narednim mjesecima, to to nisu stvari koje se mogu rješavati odjednom, time ćemo se baviti još ove godine, vjerojatno iduće godine, kako bismo došli do e, jasnih rješenja. No, u provedbi ovog postupka imamo i drugih područja na kojima trebamo raditi. Morat ćemo se pozabaviti pitanjem operativnih e, kritičnih e, usluga nakon sanacije i mogućnosti banke da prikuplja sredstva, dakle Gotovinska sredstva, to je nešto čime se mi ne možemo baviti sami, zato nam je potrebna suradnja središnje banke, dakle pristup infrastrukturama financijskih tržišta, dakle ono suprotno od onoga o čemu smo jutro govorili, zatim ponovno uspostava povjerenja tržišta, to su sve teme na kojima trebamo raditi i mislim da svi moramo biti jako realni po ovom pitanju. 2017. ova godina bavit će se prvenstveno operativnim sanacijama, ostvarivanju eh, određenih ciljeva korak po korak i to je više struki postupak i moramo biti sigurni da idemo u pravom smjeru narednih nekoliko godina. Jedna tema koja je zanimljiva za vas, evo zastupnike, jeste strategija sanacije, odnosno planovi za strategiju sanacije. Tu je bilo puno rasprava o višestrukim e, i jedinstvenim e, ulaznim točkama. Za mene je važno to što su te planovi sanacije su izrađeni prema individualnim situacijama, a ne jedno pravo za sve, odnosno jedan program za sve. Sve je to povezano i u stečajno pravo i kada izrađujemo strategiju za sanaciju, da radimo i na MRL-ima, a ovo ne možemo dovoljno ponavljati, dakle mi smo predani suradnji sa državama članicama diljem bankovne unije, ali isto tako i diljem Europske unije, kako bismo uspjeli učiniti ove strategije funkcionalnim. Naravno, nema tu nikakve diskriminacije prema državama članicama koje nisu članice bankovne unije. Pustite samo još da za nešto kažem o jedinstvenom sanacijskom fondu mi smo prikupili dopune za 2016. a sada žurno radimo na 2017. Puno toga treba još uzeti razmatranje od e, glede provedbe naše financijske strategije koja nije tako žurna stvar trenutno s obzirom da imamo negativno ulagačko okruženje no imamo i sigurnosnu mrežu koja je zaključena početkom 2017. godine sada smo započeli sporazume uspostav sporazuma sa svim državama članicama. Par komentara o predlogu komisije o tome kako provesti TILEG u europski okvir. Imamo još određena pitanja koja se tiču ovog prijedloga od te lako. prostiče prijedloga komisije koja predlaže obvezatni MREL u prvom stupu za G6, dakle osam institucija, za g i to je nešto što bi e, BA mogla podržati, što je predviđeno i za što nam ne treba E, zatim imamo obveze za GESIP-ove, vjerovatno druge banke, određene mjere, a za zadnje, jako je važno da sanatska tijela imaju na raspolaganju dovoljnu fleksibilnost kako bi prilagodile MRL-e a potrebna im je također i fleksibilnost po pitanju rokova koji su im na raspolaganju. Tako da svaki prijedlog koji će smanjiti fleksibilnost za e, sanacijska tijela bi e, bio zabrinjavajući. Dakle, sad mi vrijeme, no dopustite da za kraj kažem samo još jednu rečenicu, još ima toga za napraviti, no i u bankovnoj industriji po pitanjima politika, no E, SRB će biti spreman e, izraditi rezoluciju, no ukoliko ona bude i kada bude potrebna, ali ne čeznemo za tim. Hvala. Hvala sada. Danuta Hubner u ime Evropske pučke stranke će početi postaviti pitanja. Najpša hvala, ja bih e, najprije pomenula Emreli Telak koji ste spomenuli no, zaključno izvješće EBA o MRL-u i provedba telaka, spominje, tu se spominje situacija u kojoj se ne ostvare e, kapitalni pragovi zbog nedostatnog zbog nedostatnog kapitala, već zbog duga i tu se predlaže dodjeljivanje, određivanje jednog e, razdoblja poštede Dakle, tu je razlika između zakonodavstva u ovoj odredbi i ove fleksibilnosti, kako ste vi nazvali. Naime, kada se sagledaju amandmani u CRD-u, komisija je odlučila e, napraviti, dodijeliti šestomjesečno e, razdoblje poštede, a koliko sam shvatila, vi niste zadovoljni tim pristupom. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Po vašem mišljenju, koje bi bilo najbolje rješenje kako bi se omogućila dovoljna fleksibilnost koja bi to učinila učinkovitim. Drugo pitanje, bit ću kratka o administrativnim upravnim pitanjima. Naime, još niste potpisali sporazum o razumijevanju s komisijom, da li nam to možete komentirati, imali li ikakve nade da se to riješi i također kada se govori o administrativnim troškovima SRB-a. Tu ima još e, više delegiranih akata koji, su na čekanju u komisiji. Dakle, kako komentirate to, kako vam se čini da će se to privesti kraju, dakle, ta upravna pitanja, da ih tako Hvala. Hvala vam, hvala na pitanjima. Kada govorimo o fleksibilnosti, mislila sam u biti na to broj MRL-ova treba biti prilagođen konkretnoj situaciji, dakle MR, MRL ovog, onog ili trećeg, desetog, ovisi o strukturi i kompleksnosti grupacije. A kada se govori o ovom razdoblju eh, poštede, slažem se da nismo zadovoljni sa ovim eh, šestomjesečnim razdobljem. Možda postoji situacija u kojima je šestomjesečno razdoblje savršeno dovoljno, ali i drugih u kojima bi se moglo pomisliti da stvari idu krivim u krivom smjeru, te da ćemo se naći u situaciji gdje neće biti dovoljno kapital za Belin. Tako da tražimo odobrenje od eh, nadležnih tijela dakle da se uzme u razmatranje, da to ne bude nešto što će ići po automatizmu i da je potrebno dati na, staviti na raspolaganje dovoljno vremena. Jer jasno je da nitko nije u mogućnosti da par dana prikupi kapital. No, isto vremeno treba sagledati u kakvoj se nalazi situaciji banka. E, MRU, dakle, kakva je situacija sa Europskom komisijom, pa mi kao prvo želimo reći jako dobro surađujemo s njima i nema nikakvih e, e, nikakve potrebe za memorandumom o razumijevanju i sad jedini razlog zašto nemamo taj sporazum s komisijom je zato što pravnici to treba još analizirati, sagledati detaljno. Zatim, zadnje pitanje. Komisija i dalje treba zaključiti delegirane akte o povratku upravnog e, funkcioniranja za, funkcioniranje SRB-a, dakle kako sad stvari stoje one banke iz SSM-a iz 2014. su e, omogućile unaprijed financiranje SRB-a, a konačni sustav će, nadamo se, biti uspostavljen e, konačno iduće godine. Hvala. U ime SID-a Pervanš Beres. Hvala, gospođo Henning. Želim se vratiti na nenaplative kredite i na prijedlog predsjednika EBE. U biti taj prijedlog omogućava da suočimo s jednim od problema s kojima smo suočeni, naime kada postoji želja da se e, intervenira na tržište NPL-a, to je opasnost od asimetričnih informacija, no dvije odrađene ostale opasnosti su koji su moć tržišta i su sukobljavanje aktera nisu obrađeni ovim prijedlogom platvih kredita, no tu bismo se mogli nadahnuti primjerom e, banke Engleske koja u predmetu Northern Rock e, sa političkom mješavnom je omogućila da se e, ponudi pozitivan način rješavanja ovih nenaplativih zajmova, odnosno kredita. Da li ste spremni to uzeti razmatranje? I zatim želim se globalno osvrnuti na pitanje odgovornosti u ovoj arhitekturi koju smo stvorili. Naime, vi izgleda niste jako naklonjeni prijedlogu predsjednika EBE, no vidimo da iz makroekonomskog kuta, ono što izlazi, odnosno prevazilazi okvir vašeg mandata, u biti bilo bi interes Europske unije da uspostavi te cnpl na način da svaki akter se rješava tih nenaplativih kredita. Dakle, pitanje je sljedeće. Kako zamišljati pokretanje dijaloga sa onima koji sagledavaju na makroekonomski način potrebu da se absorbiraju ti nenaplativi dugovi? Hvala na ovom pitanju. E, zapravo mislim da je to bilo pitanje kako se baviti nenaplativim zajmovima, a to bi po meni bilo bolje upućeno Europskoj središnjoj banci, dakle našoj kolegici jedan sutra ujutro, ali komentirala bih prijedlog koji ste spomenuli. Slažemo se vjerojatno svi da nenaplativi zajmovi su pitanje nasljeđa koje moramo riješiti. Osobno sumnjam da prijedlog koji to sve stavlja u jednu europsku banku ne donosi mnogo. Očito postoji težnja ulagača za jasno definiranim preciznim portfeljima, a ne međusektorskima. Ali to je više tehničko pitanje. Što se prijedloga EBA tiče, mislim da tu imamo neke tehničke rasprave gdje imamo određene sumnje. Jedna od njih je korištenje stvarne tržišne, ekonomske vrijednosti koja nije tržišna vrijednost i da je to nešto što je u kontrastu zapravo sa prodajem i što neće riješiti bilance, ali više taktički gledajući slažemo se da nam je potreban europski okvir, da nam je treba, potrebna vjerojatno podrška, osobito za manje banke kako bi mogle napredovati ali kao što sam rekao, ne čini mi se da tako nešto nužno traži sistem gdje bi državni javni novac eh, bio korišten, a ne vidimo kako će taj novac biti ponovno izvučen iz sistema. Tu imam dakle neke zadrške, ono što je najvažnije je vjerojatno uključiti potrebnu transparentnost u te portfelje i zatim pokušati pronaći okvir za podržavanje manjih institucija kako bi se stvari pokrenule. O Northern roku ne mogu komentirati jer baš ne znam detalje transakcije same. Tko je za to odgovoran? Prije svega rekao bih banke. Nadzornici banaka sada počinju djelovati. Vidjeli smo prijedloze smjernice ECA koje su došle I isto tako očito se radi o temi za sve nas, za komisiju, kako bismo razmotrili jedan okvir, a za tijela za sanaciju loša banka ili upravitelj imovinom možda bi u određenom trenutku u sanaciji došao na red, ali to nije rješenje problema. Danas da bi se to riješilo na drugi način, a ne kroz samu sanaciju. Hvala. Miguel Gegaš iz Nije prisutan. Ernest Urtasun sljedeći ima riječ. Hvala vam. Zahvaljujem našoj gošći. Drago mi je što čujem da se želite držati odgovornosti od 8% i mi dijelimo tu ambiciju, no za Gesip Telak vrlo lako proračunati stvari, dakle ako primjenimo kriterij od 18% e, imovine rizikom poderirane i mjere izloženosti, tada lako ćemo doći na manje od 8% ukupne odgovornosti za G-SIP-ove. dakle da je ambicija tilaka nešto što bi trebalo biti veće jer određene institucije spadaju, padaju ispod ovog praga. A drugo pitanje, što se tiče potencijalne procjene zahtjeva za absorpciju rizika i gubitaka, vidimo ovdje jedan novi trend gdje se ovi oštri zahtjevi zapravo dvaju od onih mekih uputa i mnogi nadzornici koji nisu uzdravno vezni uz vašu nadležnost se slažu da s obzirom da kršenje ovih smjernica nije očito nema posljedice da bi zapravo ta odredba mogla biti eh, bezuba. Moje dakle pitanje u kojim okolnostima vjerujete da bi nadzornici mogli eh, ignorirati samo ovakve događaje? Mislim da preobrazba telaka u europsko zakonodavstvo i usredotočenje na 18%, odnosno 6,785 poluge zaduživanja je samo jedna e, strana. Druga strana posle minimalan standard tilaka i okvir Emrela i jasno je da tu imamo prvi stup i tu ste u pravu u običajnim slučajevima od toga ne dobivamo 8% ukupne odgovornosti, no imamo i drugi stup koji je nešto što tijelo za sanaciju, o čemu tijelo za sanaciju mora odlučiti na temelju svoje procjene rizika. I zbog toga sam tražila potrebnu fleksibilnost kako bismo ovisno o sistemskoj važnosti i složenosti mogli postaviti odgovarajući drugi stup za te institucije. Dakle, smatram da se ovdje ostajemo pri svojem argumentu i za koji se temelji na tome da ako radite sa jednom od najvećih ili vrlo velikih institucija, morate biti u mogućnosti ponuditi nužni kapital u ponedjeljak ujutro kako biste imali tržišno povjerenje. A dobra početna točka je da uzmemo e, zahtjev za kapitalom i pomnožimo ga sa dva. Slažem se dakle da je ovdje potrebna ambicija, da se moramo pobrinuti da drugi stup ne bude ograničavajući. Drugo pitanje, smjernice i zahtjevi za drugi stup. Mislim da tu stvar ovisi u ovom slučaju o tome što vjerojatno možete sa smjernicama za drugi stup raditi ako ih pomno pratite, nadzirete, a jednom kada se banka prestane pridržavati njih, možete ih pretvoriti u zahtjeve drugog stupa, što stvari čini oštrijima. Dakle, to je izvediv alat, mogućnost, ali potrebno je blisko nadziranje. Sljedeće pitanje Marko Hvala. Ovaj parlament je dva puta izglasao rezolucije o bankovnoj uniji u kojima je stadište bilo da je potrebno osnažiti jedinstveni nadzorni mehanizam. Ako pogledamo bilance u Sjevernoj Europi, vidjet ćemo da banke imaju oko 80% izloženosti ovakvim instrumentima treće razine, dok je stalište gotovo suprotno na jugu Europe. Dakle, imamo vrlo slabu izloženost imovini treće razine, ali mnogo veću izloženost dugu. Dakle, zanima me nadzor e, kreditnog sistema, jer se čini da ondje postoje veliki problemi, no postoji već važnije sistemsko pitanje koje uključuje imovinu, a to je sama vrijednost njihova zbog toga što njima interno određuje vrijednost cijena. Dakle, zanima me kako jedinstveni sistem sanacije može procijeniti rizike i kako možete stvoriti učinkovitost kobiti i vjerodostojan plan sanacije ondje gdje je vrlo teško odrediti vrijednost velikom dijelu imovine. Time se borim već određeno vrijeme i ne znam kako je moguće riješiti taj problem. Pitam se, postoji li tu možda nedostatak volje da se to odradi na odgovarajući način govorimo o desecima milijarda eura, ako ne više, vrlo je to ozbiljno pitanje. I brine me da bismo mogli zapasti u probleme kao Europa, dok još uvijek pokušavamo izračunati uključeni kreditni rizik. Dakle, zanima me samo koje je tu vaše mišljenje. Imovina treće razine, treće kategorije je tema kojom nadzorno tijelo, dakle SSM u ovom slučaju, evo to sam prilično sigurna, pomno nadzire s obzirom da se tu radi o riziku na naplativim zajmovima. To je pretično pitanje za nadzorna tijela kako bi se i za računovodstvo kako bi se pobrinuli da jedna imovina koja se doista kvalificira za tu kategoriju treću tu koristim svoje staro profesionalno iskustvo i dakle da ih se ponovno testira naspram stvarnih prodaja i da vidimo kada se ta imovina preselila u drugu kategoriju i kako je ona odgovara. Ali to jest nadzorno pitanje, slažem se s vama, to je pitanje koje moramo uzeti u obzir kada se bavimo planiranjem sanacija E, i potrebno nam je tu transparentnost i svi podaci od nadzornog tijela i za koju moramo izgraditi odgovarajuću rezervu kao što je za portfelje nenaplativih zajmova kada razmatramo koji su mogući rizici i što bi za svrhu evaluacije mogla, moglo predstavljati stvarnu vrijednost i što se može primijeniti u slučaju, iskoristiti u slučaju sanacije. Nema nikakvih čuda, zapravo radi se samo o e, samoj vrijednosti i imovine. E, Pričavam se, gospodin Val još ima kratko vrijeme. E, ispričavam se, još imam jednu minutu na raspolaganju još mi nije jasno kako ćete to procijeniti, jer suštinski govoreći, ono što se može dogoditi s jednim malim šokom na tržištu je da to može stvoriti, gubitak vrijednosti proizvoda koji će biti značajan. Zbog toga što govorimo o količinama, iznosima koji su više od nenaplativih e, zajmova. s obzirom da govorimo o internim modelima banaka, pitan se zbog čega se ne usredotočimo odmah na te instrumente jer je ključno usredotočiti se na njih. A istodobno kada se bavimo ozbiljnim problemom nenaplativih zajmova, za to imate pristupi za, imovinu treće kategorije. mislim da je to vrlo važno. Hvala. Da, da, moj odgovor svako u tom smjeru kretao. Dakle, radi se o temi koje se nadležno tijelo, nadzorno tijelo mora baviti jer to je tijelo koje nadzire sve vrste imovine i svakako stavlja naglasak na imovinu treće kategorije kao nešto što je rizično za tržište i na nenaplative zajmove što se tiče tržišta zajmova. Dakle, to su obje teme kojima, s kojima se moramo pozabaviti s oprezom. Hvala, gospodin Hokmark. primijetio sam, hvala vam na izlaganju prije svega, primijetio sam da kada ste raspravljali o tilaku MRL-u, da ste sami rekli da se moramo pobrinuti da imamo dovoljan e, kapital e, za sanaciju vlastitim sredstvima. I to je naravno od ključne važnosti, od cijela ideja direktive za sanaciju jest da kapital u bankici bude sposoban za sanaciju vlastitim sredstvima. Neki kapital je podobni za to, neki manje, ali to je i dalje važan dio direktive. Dakle, svaki ulagač mora znati da se izlaže riziku. Iz te perspektive mislim da je važno da ne dolazi do nekakvih pretpostavki da postoji određeni kapital u banci na koji se može upotrebiti sanacija, a drugi dio kapitala na koji se ne može, jer to bi potkopalo tu informiranost i svjesnost koju bi BRD trebao stvoriti na tržištu. Također me zanima kako se možemo nositi sa onim, sa situacijom u kojoj se trenutno nalazimo, a to je da takav stav još nije stvoren, da određeni kapital nije moguće sanirati, određeni kapital jest. Drugo pitanje, možda biste mogli istaknuti nešto o tome kako mislite da je banka danas oblikovana i funkcionira Dakle, ako nam možete nešto reći vezano uz naš nadolazeći rad sa BRD-om na temu tilaka i MRL-a. Mislim da ste u pravu Mislim da ste u potpunosti u pravu i vrlo često dolazi do tog nesporazuma jer ljudi misle da se plaćaju samo određene obveze. I ja uvijek e, ponavljam pitanje e, kreditne hijerarhije. Prvo imamo vlastiti kapital, zatim e, imamo obveznice nižeg reda koje su na drugom mjestu, ali naravno E, mnogi govore o tome da su obveznice višeg reda neopterećene rizicima, ali to nije točno. Osim toga, tu ne dijelimo po tome tko su vlasnici imovine. Govorimo o razredima imovine unutar hjerarhije vjerovnika. E, mislim da ovdje moramo razumjeti prijedlog komisije koji je korak u pravom smjeru i tu moramo biti svjesni toga da unutar iste kategorije vjerovnika imate obveznice višeg reda, povlaštene obveznice, ali isto tako imate vjerovnike gdje iz praktičnih razloga oni ne žele sudjelovati u Bejlinu. E, smatramo to, da su to operat, administrativna opterećenja i tu moramo govoriti o boljoj i transparentnijoj hijerarhiji vjerovnika Želimo li sada imati treću kategoriju koja se sada e, razmatra, dakle povlašteni, odnosno e, vjerovnici višeg reda koji nisu povlašteni. U svakom slučaju važno je vidjeti kakva je hijerarhija vjerovnika, a to mora biti jasno i na tržištu e, kako bi to tržište odgovarajuće vrednovalo. Druge teme što se tiče sanacije banaka, Smiješno bi bilo reći da smo u potpunosti zadovoljni, ali naravno subordinacija je važna. Osim toga, provedba tilaka je jedna tema gdje imamo obećanja koja trebamo ispuniti na međunarodnoj razini i na posljedku, ali ništa manje važno, Rekla bih da postoji veća potreba, ne samo unutar sanacije banaka, nego i inače da riješimo eventualne nedostatke u pojedinim nacionalnim stečajnim zakonima. E, to su polazišta i to su teme kojima se trebamo baviti, a možda trebamo biti dovoljno odvažni i možda se trebamo baviti e, specifičnim stečajnim pravilima što se tiče e, stečajnog prava, možda bi to bili rezultati koji bi bili više na doseg e, ruke. Hvala. Potpredsjednik, hvala lijepa. Moje prvo pitanje E, će nas možda odvesti korak dalje. E, već je postavljeno pitanje o Bejlinu, ali ako sada pogledamo stvarnost i situaciju u kojoj tretiramo velike banke u Europi danas. E, mi praktički iz predostrožnosti provodimo dokapitalizaciju kako bismo izbjegli ozbiljne oblike bailina. razgovaramo iskreno, ja to razumijem, imam simpatije za to, E, razgovaramo o predlozima o lošim bankama kako bismo izbjegli korištenje ozbiljnih oblika bailina. Moje pitanje je pod kojim okolnostima smatrate da e, sanacija s ozbiljnim bailinom i sudjelovanjem vjerovnika e, ima prednost i kada bi to bilo poželjno ne bi li jedini vjerodostojan bail bio putem vlastitog kapitala? To je prvo pitanje. Drugo pitanje odnosi se na nešto što ste spomenuli. E, sanacija i sa jednom točkom pristupa za razliku od višestrukog. Naravno, postoji ovdje i ideja E, društava posrednika koje se osnivaju za banke iz trećih zemalja. Moje pitanje je sljedeće, ako to radi SAD, ako to radi Europska unija, ne bismo li se trebali oprostiti od e, sanacije sa e, jednom točkom pristupa i prijeći na više struki pristup, to je nešto u čijoj organizaciji vi sudjelujete. E, kao prvo moram reći da do sada nismo imali preventivnu dokapitalizaciju, ali to jest instrument e, unutar direktive o sanaciji banaka da postoje predovjeti, postoje kriteriji i to se može koristiti i mislim da postoje slučajevi u kojima je to opravdano. Ali slažem se s vama. E, čini mi se da što se više približavamo tome, ljudi su skloni tome da kažu da je Bejlin štetan. Naravno da je štetan jer e, Bejlin e, praktički znači da ljudi e, gube imovinu. Ne bi se složila s onim što ste rekli da se radi samo o vlastitom kapitalu. E, uvijek u okviru e, državne potpore postojao je i e, dug nižeg reda. A kao što je Gunnars rekao, svi dugovi mogu sudjelovati u Bejlinu i trebaju, ali moramo vidjeti i pitanje nasljeđa u određenim slučajevima. Postoje situacije kada su obveznice E, prodane u sklopu MIFID da bismo to nazvali e, preko nepouzdanih investitora. Tu postoje neka otvorena pitanja. E, ja osobno smatram da što se tiče holding društava koja su posrednici, odnosno matična društva, čini mi se da je to razuman organizacijski korak. Trenutačno je situacija takva da možemo imati različite pravne subjekte unutar europodručja, unutar Europe i svi su oni premali i ne mogu biti obuhvaćeni e, jednim nadzornim tijelom i onda imamo različita nadzorna tijela. Ovim prijedlogom praktički dobivate e, transparentniji pristup nadzoru i mislim da smo bili u pravu s procjenom što se tiče uloge Europske središnje banke kao nadzornog tijela. E, je li to u suprotnosti sa SPE-om? Da, ali ne postoji stopostotni SPE, jednokratni pristupnik, e, za razliku od višestrukog ako imamo društvo posrednik i strategiju jedne točke, to je vjerojatno realnije i to je ono što smo vidjeli u sklopu internog planiranja. Kada razmatrate određene grupe, onda postoje sanacijski subjekti koji imaju svoja društva kćeli i tako dalje. Mislim da je ovaj koncept dosta dobar, ali u stvarnosti ćete uvijek naići na mješovite oblike. E, zahvaljujem. Sljedeće pitanje je Stadilena. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, što ste došli pred naš odbor. Imala bih dva pitanja. Jedno o tilak dakle ukupnoj sposobnosti apsorpcije duga. Slušala sam ono što se govori o prijedlogu komisije i razliku između E, banaka i institucija. Pokušavam shvatiti implikacije koje su povezane s ovim otvorenim pitanjem o kojem ste govorili. E, primjerice, smatrate li da treba postojati e, slična razina zaštite za globalne sistemski važne banke i što je sa stresom za bankovni sektor u cjelini, koje su implikacije ovog e, pitanja, a kao drugo što se tiče Edisa, kao što znate, aktivnosti teku u skupini izvjestitelja u Sjeni E, postoje zemlje e, gdje razina zaštite nije na istoj razini kao ona predviđena Edisom. E, naš je dojam da kreditne institucije iz trećih zemalja u tom slučaju trebaju pristupiti Edisu ukoliko razina zaštite u trećoj zemlji nije istovjetna E, slažete li se s tim pristupom jer to bi zahtijevalo određeni posao s vaše strane zajedno s komisijom po potrebi da prati i provjerava istovjetnost. E, to je još jedna provjera istovjetnosti. Ne znam hoćete li s tim biti zadovoljni, ali e, koje bi po vašem mišljenju bilo rješenje za ovu raspravu? I doista bih cijenila eventualno i kasnije kontakte na ovu temu. Hvala. Zahvaljujem. Krenut ću od početka. Da. E, komisija je doista krenula sa provedbom e, tilaka u odnosu na e, sistemske važne institucije. U sljedećoj fazi to je podjednako važno mogu govoriti o vlastitoj zemlji kada govorimo o Deutsche Bank ili Komeac banka One jesu sustavno važne za našu zemlju. E, I mi se bojimo da e, sa prvim stupom samo za e, sistemske važne banke to zahtjeva tešku bitku da ako dođemo do istih minimalnih zahtjeva samo temeljem stupa 2. E, je li tu poželjno reći da je to za e, institucije značajne na domaćoj razini, naravno to nije e, točno utvrđen pojam, ili mora biti potpuno jasno da ne postoji stup prvi za ove banke. Međutim, to ne znači da su minimalni zahtjevi niži. Tako da je to zapravo mješovita situacija. A ja još uvijek e, smatram da ne može škoditi ako imamo obvezne zahtjeve što se tiče e, sistemski važnih institucija na domaćoj razini. Što se tiče EDISA, unutar bankovne unije, a i unutar Europe, e, bojimo se da će doći do toga da već sada vidimo da dolazi do razgranatosti institucija koje osnivaju podružnice u drugim e, zemljama i onda e, imamo sustav osiguranja depozita u zemlji gdje se nalazi subjekt, a to eventualno može oslabiti neku manju zemlju ili slabi sustav osiguranja depozita. Ponekad se pitate jesu li oni svjesni toga da praktički odgovaraju za poslovanje i u drugim državama članicama. E, moramo razmotriti kako e, riješiti ovo pitanje i kako riješiti pitanje postojanja istovjetnosti. iskreno rečeno kad god čujem e, ovaj izraz istovjetnost u svakom slučaju e, razmislit ću još o tome i prihvaćam vašu ponudu da e, ostanemo u kontaktu. Hvala lijepa. hvala svim ovim informacijama. Želim se ponovno svrnuti na nešto što ste jutro rekli. Da ste rekli da ste se bili susreli s jednim slučajem e, mirenja. Htjeli bih da nam kažete koje pouke izlačite i u kakvim uvjetima je taj mehanizam koji je do sada korišten samo u iznimnim slučajevima, dakle na koji način funkcionira taj mehanizam, dakle to je prvo moje pitanje. Dakle, kako ste došli do te teško ostvarile većine u kolegiju, kolegiju i koji su zaključci koji, do koji dolazite o e, lakoći ili teškoći posezanja za tim instrumentom. A drugo pitanje, naime, Esther de spomenula je dosje Edis i izgleda da su razgovori u vijeću započeli o backstopu. Dakle, da li imate neke dodatne elemente u vezi s tim čedom? nekoliko riječi prvo o mirenju. Uh, predovjeti za pokretanje procesa mirenja su očito drugačiji u kontekstu ESME. U slučaju sanacijskih kolegija, ako odnosno ukoliko jedno od tijela nije zadovoljno s planom sanacije i smatra da neke stvari nisu adekvatno uzete u obzir, mogu e, pozvati EBU da e, bude militelj. Dakle, ne postoji ova prepreka e, pridobivanja velike većine za mirenje. Ono što sam spomenula jutros, bih sada proširila. Ako pogledamo sve subjekte koje imaju legitiman interes e, za e, sanaciju, tu mislim da ne postoji alternativa u odnosu na ulogu kolegija. Svi oni moraju biti za jednim stolom e, i sklopiti dogovor. Mora biti jasan mehanizam, a ako se ne dogovore, dolazi do mirenja. Tu prag mora biti niži. E, nego što je to spomenuo Steve Major jutros. E, što se tiče, tiče druge teme, e, gospodin Delange bi se spom složio. EDIS postupno napreduje, a što se tiče zaštitnog mehanizma, takozvanog backstopa, rekla bih da se s tim tek krenulo. To je jedna od radnih tema na vijeću. Oni rade na tehničkim uvjetima zaštitnog mehanizma, a to definitivno zahtjeva određeno vrijeme. Mi uvijek govorimo o tome da moramo imati jasno definirane ugovore o kreditu, ali u konačnici moraju postojati zaštitni mehanizme. Mi sudjelujemo u tom e, radu, ali ne očekujemo zaključke tijekom malteškog predsjedništva a vjerojatno ni e, za vrijeme estonskog, ali budemo ipak optimisti. Imate li reakciju? Ja bih vas molim da se osvrnete na vlastito iskustvo. Dakle, tu je postupak pokretanja, a onda je treba i vidjeti kako je to konkretno funkcioniralo i koje vi za svoj rad pouke izvlačite. Više nisam se interesirala za, druge, već e, za vas, kako kod vas to sagledavate i kako je to za vas funkcioniralo. Mislim da je u našem slučaju e, to bila EBA i radilo se o tome da je jedna država članica bila iznimno zabrinuta zbog toga što nije adekvatno uzet u obzir interes da se zaštiti e, podružnica, odnosno društvo kćer u toj e, državi članici. E, jedna od pouka koju smo izvukli unutar Europe sastoji se u tome da moramo znati koliko su tijekom vremena važni TILEK i EMREL Moramo osigurati da koncept koji imamo doista funkcionira u praksi. Mislim da je to prava pouka koju smo izvukli. Ja ne bih željela ulaziti u pojedinosti pojedinačnog slučaja. Ukoliko se netko želi javiti za riječ, molim vas da dignete ruku ili date znak. Sven Giegold. Hvala lijepa. E, govorit ću na engleskom zbog e, većine ovdje. Imao bih jedno pitanje koje je vjerojatno dosta relevantno. Vodi se velika rasprava, a isto tako e, ta rasprava se odražava na tržištu. Postoji nekoliko banaka koje se percipiraju na tržištu kao banke kojima predstoji propast Postoje čak i banke koje su pod izravnim nadzorom e, jedinstvenog sanacijskog mehanizma i mnogi se pitaju je li Europska središnja banka e, već prekoračila granice zato što nije objavila popis banaka koji imaju velik problem nenaplaćenih kredita i nenaplativih e, kredita. Praktički ih nije proglasila kao bankama e, kod kojih, koje su posrnule. E, vi imate šansu pokrenuti taj postupak, a tu smo mogućnost predvidjeli nakon jako puno loših iskustava iz prošlosti. Moje pitanje sada je sljedeće. Jeste li vi ozbiljno pogledali situaciju u nekim bankama u sklopu svoje nadležnosti izravnog nadzora e, unutar e, sanacijskog e, odbora i razmišljate li o tome da sami pokrenete ovaj proces? Zanima me o čemu ste razgovarali na odboru, jeste li razgovarali e, na odboru o ovom pitanju i u kojoj ste mjeri e, spremni proglasiti banke koje su suočene s velikim problemom nenaplativih kredita kao banke kojima predstoje problemi. Očito je da postoji e, dvostruki okidač e, i osim toga očito je da analiziramo svaku pojedinu banku i e, provjeravamo jesu li u poteškoćama. Tu imamo točno definirana mjerila Međutim, do sada mi se čini da smo u stanju zaključiti da neke banke imaju pred sobom velike izazove, ali još nisu posrnule i ne postoji vjerojatnost da će se to dogoditi. Međutim, to je analiza koja traje. E, ali je analiza u kojoj bih istaknula da je to ponajprije tema za nadzorno tijelo to tijelo ponajprije mora dobiti aktivne informacije. Mi se time bavimo i razmatramo, bavimo se analizom banaka i ako to bude potrebno, mi ćemo aktivirati e, takvu proceduru. Hvala. Ako smijem e, pod pitanje, E, jeste li se detaljno bavili situacijom u jednoj ili više banaka u tom smislu? Jeste li tražili dodatne informacije kako biste e, preispitali i vidjeli jesu li odluke ECB-a relevantne ili ne? Ja nikad ne iznosim komentare o pojedinačnim slučajevima, ali postoji određeni broj slučajeva gdje pažljivo pratimo situaciju još jedno potpitanje. Možete li navesti koliko slučajeva imate u ovom trenutku na toj razini? E, ne, zato što mislim da biste onda vi mogli e, to početi uspoređivati sa svojim e, potencijalnim popisom. To je određeni broj slučajeva, ne jedan ili dva. Zahvaljujem. Iako imate par sekundi, nema vremena za odgovor. Prije nego što zaključim ovaj sastanak, E, željela bih e, e, izraziti sučut sa osobama i članovima njihovih obitelji koje su stradale danas popodne u Westminsteru u Londonu. Dvije osobe su smrtno stradale, a ima ih na desetke koji su ozlijeđeni. I tu su osjećamo sa E, svima koji su ondje obavljali svoju dužnost. Jedna od osoba koja je smrtno stradala je policajac koji je bio na dužnosti u Londonu. Zaključujem sastanak. E, nastavljamo s radom sutra ujutro u 9 sati. Hvala.